So, liebe Kolleginnen und Kollegen. E, drage kolegice i kolege, molim vas da uzmite svoja mjesta. promjene dnevnog reda. Prelazimo na priopćenja. Imamo sve jezike na raspolaganju osim malteškog i estonskog. Imamo izvješća o tri posjeta delegacija u e, Irsku, nadalje u Kopenhagen, U svakom slučaju izvješća stoje na raspolaganju, na našoj internet stranici možete si ih downloadirati. Imamo ovdje e, posjet e, na poziv kolegice Grostet. Potom imamo update što se tiče triloga, trialoga. Večeras noća se održava trialog od 19 do 22 sata. Potom e, trijalog sutra između 18.30 i 20.30 e, se održava trijalog na temu duhanski proizvodi. Drugi se održao 12.11. a treći e, u trajanju od tri dana tri dana će Linda McKeven pregovarati sa vijećem od 5. do 12. Jučer smo postigli sporazum sa vijećem o emisijama CO2 i osobnim vozilima. To je izvješće Ulmer. E, s naše strane gledano postignut je prihvatljiv e, sporazum 5% automobila smiju 365 dana imati emisije veće od 95 e, grama po kilometru. Moram se zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni. Mislim da smo kao tim zaista dobar posao odradili i na tome puno hvala. Idemo dalje. Zapisnici od 10. i 17. i 24. listopada stoje na raspolaganju. Ako nema primjedaba, onda smo ih usvojili. Prelazimo na točku dnevnog reda 4. Izvješće Pirilo. Riječ ima Mario Pirilo. Izvoli Mario. Hvala predsjedavajući. Mislim da se svi e, slažemo da trebamo nadzirati sigurnost naših proizvoda i jamčiti ljudsko zdravlje. Isto tako to će pridonijeti da europski proizvodi uživaju dobar ugled u svijetu te će omogućiti da se europska roba izvozi s obzirom na dodanu vrijednost koju će u tom smislu imati u odnosu na druge dijelove svijeta. Ova uredba o kojoj sam ja izvjestitelj dio je paketa komisije predloženog 6. svibnja gdje se kaže da ide od sjemena do stola kako bi se cjelokupni proizvodni lanac nadzirao i kako hrana ne bi bila zdravstveno neispravna. Ovdje je uključeno i biljno sjeme koje je ranije bilo isključeno iz uredbe iz 2004. godine. Sve skupa ide se na sustav pojednostavnivanja e, samog <clears throat> zakonodavnog e, paketa kako bismo imali učinkovitiji sucav nadziranja. Danas želimo da imamo jasna pravila kako bismo također uklonili probleme koji su do sada uočeni, a isto tako zbog e, problema na međunarodnoj razini i svega onoga što je omogućio da se sadašnji propisi ne primjenjuju. Podsjećam vas isto tako da do danas nismo imali raspravu o ovome, pa e, mislim da trebamo o ovom tekstu raspravljati više kao o nacrtu nego li kao o definitivnom prijedlogu. Biće mi drago da čujem sve vaše primjedbe i komentare. Ako mi na europskoj razini nismo u stanju odlučiti koliko često treba i kojem učestalošću provjeravati zdravstvenu i pravnost svega što je vezano za prehranu od sjemena, to nalazi na našoj stolu, to neće biti dobro. Jedni E, predlažu da se stvari kontroliraju svakog mjeseca, drugi pak jednom godišnje. Tako je jedna velika razlika je nešto što ne omogućuje građanima i potrošačima da se osjećaju dijelom jedinstvenog tržišta. Mi moramo jamčiti sigurnost i u tom smislu sam uložio određene amandmane koje zahtijevaju da Europska komisija putem delegiranih akata odluči učetalost svih e, kontrola i nadzora. Treba također e, na taj način izbjeći e, sve probleme, odnosno prevare vezane za prehrambeni lanac. To se nekoliko puta dogodilo u Europi. Nedavno smo to vidjeli s mesnom industrijom. Dakle, moramo to imati kako za hranu životinskog, tako i za hranu biljnog podrijetla. A što se tiče jedinstvenih operatera, moramo dakle redovito ažurirati informacije koje se objavljuju. Ako sam operator nije u skladu s normama, onda e, se kada ispravi se, e, kada ispravi takvo ponašanje, da mu se i rating promijeni. U protivnom to će imati škodljiv učinak za samu aktivnost. Čuo sam za različite mogućnosti tumačenja ove uredbe, ali htio bih vam reći da članak osmi ovoga, e, ove uredbe da postoji također i sektorska kontrola. U uredbi od 4 e, do 8 su, e, su članci koji se odnose na opće kontrole dok se drugi jedan skup članaka odnosi na sektorsku provjeru. Htio bih eh, što se tiče kriterija za izuzeća Europske komisije da su neki pre eh, nedefinirani, odnosno preširoki. Recimo, eh, kada se ovo što oni predlažu primjerice promet koji godišnji ne bi prelazio 2 milijuna i tako dalje, da to ne bi zapravo bio dobar način rada jer bi tvrtke pokušale se zapravo e, knjigovodstveno e, izmaknuti od toga da bude podvrgnuti toj e, uredbi. Ja mislim da se izuzeća mogu odnositi samo na mikrotvrtke koje će biti strogo definirane. E, za kraj mislim da ćemo čuti primjedbe o delegiranim aktima, ali to neće biti instrument da se načine prilozi za specifična područja. I još jedan dodatak vezan za amandman 48. E, stavak a e, u kojem se ne e, referira na e, stavak, na drugi. To je sasvim jedna mala greška u tekstu. Sada neću više duljiti kako bi kolege mogle komentirati. Danas je tu Richard izvoli, izvoli. izvoli imaš riječ. E, ja sam ovdje samo zamjenik. Ja sam imam tu pripremljen tekst koga ću se morati prilično pridržavati u ime našeg izvjestitelja u sjeni. E, Dakle, smjeni smjenu ime kluba zastupnika Europskih pučana smatra da je ovaj prijedlog komisije doista bolji od dosadašnjih, dosada važećeg, važećih propisa. E, međutim, on pritom vidi sljedeće glavne probleme. Najprije što se tiče E, opsega on smatra da nije neophodno e, sve staviti pod kapu jednog jedne uredbe e, misli da bi bilo bolje propise o kontrolama ostaviti u posebnim zakonskim aktima nadalje što se tiče slavnog name and shame naravno da E, kod e, velikih povreda e, kao što je bio skandal sa konjskim mesom mora biti moguće da organi vlasti informiraju javnost međutim drugi događaji pokazuju kao na primjer kod rajčica ili krastavaca koliko E, štete mogu izazvati preuranjene informacije javnosti gdje su e, proizvođači pretrpili veliku štetu iako nisu apsolutno bili krivi. Zato on vjeruje da bi bilo potrebno jasno definirati koje informacije se smiju objaviti, osobito kad se radi o osjetljivim proizvodima. Još jedno područje kod kojega ima mogućih problema što se tiče objavljivanja informacija su pojedinačni rezultati pojedinačnih kontrola jer to je samo trenutna snimka, trenutno stanje zatečeno kod kontrole, a poduzeća e, svakodnevno rade i, i, popravljaju, nadamo se, situaciju. E, probleme vidi i kod delegiranih akata, kao i naš izvjestitelj, jer u principu se radi o tome da se zapravo da se e, dio propisa e, prebacuje u sekundarne zakonodavne akte čime se e, nama izlače iz naše nadležnosti. Tako da bi te uredbe trebale biti e, trebale predviđati za pa- Europski parlament pravo suodlučivanja. Europski parlament bi prema Lisabonskom ugovoru e, trebao imati dodatnu pojačanu ulogu. Nadalje, postoje propisi o naknadama koje poduzeća plaćaju. To, to će se sad izgleda proširiti na druge sektore prehrambene industrije, naravno e, radi se o nečem što bi trebalo biti financirano novcem poreznih obveznika, međutim u nizu zemalja članica je to teško provedivo. ta, e, on smatra da tu mora postojati jedno fer rješenje i mora, mora biti, moraju biti jasno navedeni kriteriji e, koje veličine proizvođači koliko sudjeluju u tom financiranju tih inspekcija i kontrola odnosno kolike naknade za to plaćaju. Osobitu pozornost treba posvetiti malim i srednjim poduzećima. To je uglavnom to što je e, napisao Hošnelat. Ja mu se pridružujem osobito što se tiče naknada jer ako poduzeća u prehrambenoj industriji moraju plaćati svoje vlastite kontrolore, mislim da to nije u redu, odnosno da tu moramo biti vrlo oprezni i paziti kako to reguliramo. E, znamo da se tu radi o sudbini poduzeća vrlo često i da pre, preuranjena osuda, odnosno kritika poduzeća može značiti i kraj poduzeća, tako da valja voditi računa o tome koje se informacije objavljuju i kada. Hvala lijepa, riječ sada ima pan Stars. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja pozdravljam ovo izvješće gospodina Perilja. Mislim da smo samo pogledali opći okvir. Znamo da bilo kakav skandal u vezi sa hranom E, smanjuje povjerenje potrošača i zato su nam potrebne dobar, potreban dobar sustav kontrole. To je bitne važnosti kako bi se povećalo e, povjerenje potrošača. Što se tiče našeg kluba zastupnika, mislimo da bi osnovno pravilo trebalo biti da e, da tijela koja su nadležna za za taj sustav, odnosno vlade zapravo u biti, moraju osigurati dovoljna sredstva, dovoljno osoblja i to dovoljno e, dobro educiranog osoblja da se provedu sve neophodne kontrole. Ako to pogledamo na terenu vidimo da situacija nije E, još dovoljno dobra. Prošli tjedan je u mojoj zemlji, u Belgiji, provedena jedna inspekcija koju e, su provela naša federalna inspekcijska služba koja je do sada zapravo bila vrlo dobra, međutim zbog e, rezova oni su, financijskih rezova oni su morali smanjiti svoje osoblje i sad se kvaliteta njihovog rada pogoršala kad se pogleda mm, međunarodna situacija, jasno je da nam je potrebna bliska suradnja između organa vlasti u e, zemljama članicama. Imamo sistem ranog upozoravanja koji dobro funkcionira. Mi ćemo uskoro glasovati o e, izvješću Ester de Lange o prevarama u području e, hrane Mislim da bismo i tu trebali imati jedan sustav ranog upozoravanja to, i to ne samo zbog javnog zdravstva nego i zbog prevara koje pogađaju potrošače. Sustav samokontrole, da, to jest dobro, ali e, službene kontrole moraju biti bitni dio koji jamči kvalitetu a također moraju se provoditi i brze analize koje moraju biti primjerene i dovoljne a također i nenajavljene e, provjere odnosno inspekcije koje su vrlo često točnije mislim da se to odnosi osobito na revizije odnosno e, na kontrole od strane ureda za hranu i e, veterinar, veterinarsku zaštitu. Dakle, vlasti moraju međutim e, se nositi sa velikim rezovima financijskih sestava kojim stoje na raspolaganju što naravno ima svoje posljedice. E, također moramo osigurati potpunu neovisnost inspekcija i razdvajanje e, proizvodnje od sustava inspekcija. Što bi značilo da e, inspektorati moraju biti u nadležnosti Ministarstva za javno zdravstvo gospođa kolegica Rod Berend bila je predsjednica odbora za e, kravlje ludilo tada su kontrole provođene pod e, organizacijom ministarstva za poljoprivredu i te kontrole nisu bile dovoljno dobre i učinkovite da je to bilo organizirano od strane opće uprave za zdravstvo, to bi bilo bolje. U svakom slučaju, e, potrebno je da imamo jasne činjenice, transparentnost i provjere izvana. To treba biti, ja mislim, osnovni, osnovno načelo na kojem trebamo riješiti, odnosno e, formirati taj sustav moramo osigurati da svaki problem, odnosno svaku eventualnu prevaru, e, odnosno nedostatak e, na vrijeme ustanovimo, ali također moramo ustanoviti i sankcije. Dakle, kod ustanovljenih nepravilnosti moraju postojati sankcije, inače nećemo postići naše ciljeve. Ja bih rekao da su to glavne točke o kojima ćemo razgovarati sa gospodinom Perilom u okviru ovog izvješća, rada na ovom izvješću. Hvala lijepa. Judy Gerling ima riječ. Hvala lijepa, ja ću biti kratka. Ja bih žela zahvaliti gospodinu Perilu na njegovom izvješću mislim da moramo biti vrlo oprezni i voditi računa o načelu subsidijarnosti. Moramo osigurati da, da je jasno da zemlje članice imaju odgovornost u ovom području i da ne e, granice ne učinimo nejasnima u tom pogledu. Također trebali bismo smanjiti administrativne administrativne te administrativno opterećenje, međutim, e, ja se, mi se pitamo da li će po ovome što je predloženo sada sustav biti zapravo biti još kompliciraniji i administracija još veća. 164 članka ovog prijedloga su također jako veliki broj članaka. E, također e, tema naknada me brine. Da li će zemlje članice imati e, mogućnost određivanja tih naknada? Morali, bis, morali, morali bismo osigurati sustav u kojem je jasno koliko tko plaća. Također pozdravljam članak 39 što se tiče gornje granice e, za u, u, e, što se tiče e, zajedničke poljoprivredne politike poljoprivrednici već moraju plaćati naknade i zato predlažem da svi pročitamo ovaj tekst i uložimo amandmane koji će zaštititi poljoprivrednike, odnosno proizvođače hrane od još većih financijskih opterećenja zbog plaćanja naknada za kontrole. Inače nam e, poljoprivredni proizvođači neće imati e, održivo, finanski održivo poslovanje. I na kraju želim reći samo e, nešto malo o temi prevara naravno da je zbog e, skandala sa konskim mesom to e, došlo u centar pozornosti. Mislim da je doista vrlo važno da tu ne brkamo stvari. Moramo priznati postoji razlika između službenih e, kontrola i kontrola u svrhu otkrivanja prevara, odnosno kad se ustanove prevare. Naravno da sustav kontrola omogućava osnovni da je osnovni sustav koji e, garantira da se osigura da e, tvrtke rade ono što trebaju raditi. i pritom je bitno da su inspekcije nenajavljene, da ljudi ne znaju kada će ih se doći kontrolirati. I, međutim, e, pravila, ako ustanovimo tu e, e, stroga pravila, onda će po tim pravilima se moći pretpostaviti kada će biti kontrole. Dakle, moramo osigurati da to ne bude moguće predvidjeti. Hvala lijepa. Riječ ima Kristofa Fjelna. Hvala lijepa. Da me netko pitao prije dva tjedna da li želim raspravljati o ovoj temi, rekao bih ne, ne vjerujem, ali to, bi, to je stvarno bilo prije nego što sam uvidio da se ovdje radi o kontroliranju apsolutno svega i da je jako široko polje primjene ove e, uredbe o kontrolama. A tema koja me navela da sudjelujem u ovoj raspravi i e, uložiti određene amandmane, jest da sad s ovom uredbom ćemo imati zajedničku e, uredbu sa e, šumarskim reproduktivnim materijalom i biljnim e, i biljkama koje su namijenjene za jestim biljkama i mislim da bi ovo sve trebalo biti drugčije obrađivano i mislim da bi bilo dobro umjesto da zadržavamo šest E, postojećih direktiva e, o šumarstvu da, da promijenimo to. Jer pitanje je zašto popravljati nešto što je pokvareno. Tijekom priprema, e, pripremnog rada sa predstavnicima država članica sam pregledao veliki materijal koji je korišten kao osnova za, ovaj, za ovu uredbu i sav taj materijal jasno ukazuje da države članice više manje žele zadržati uredbu o e, šumskom reproduktivnom materijalu, a to bi zasigurno moglo povećati teret e, administrativni teret e, na sve dionike ukoliko budemo primjenjivali ista pravila na hranu i, i biljke. Zašto mislim da ovo ne treba popravljati? Pa jednostavno je. zato što je uredba poprilično nova, ona datira od 1999. godine i ovo je do, primjer direktive koja je dosta dobro primjenjena u skoro svim državama članicama. Dakle, direktiva je e, deset godina stara, odredbe su dosta suvremene i ne vidim razlog da se ovo ažurira ovakvom uredbom. No, ukoliko bi se slijedio put koji predlaže komisija i ovo sve zajedno obrađivalo, pa mislim da bismo mogli doći u biti do povećanja troškova, no e, dobili bismo isti sustav praćenja i ne bi me iznenadilo da bi neki htjeli e, smanjiti e, diversitet svojih proizvoda samo kako bi e, smanjili troškove, a kada je riječ o biljkama namijenjenim ljudskoj prehrani, to bi moglo imati smisla, ali ne na šumarstvo. Dakle, stvarno mislim da bi bismo trebali pogledati neke od ovih detalja. Iz tog razloga e, sam konkretno govorio o problemu e, šumarstva, no jer sam upoznat s tim, ali vjerojatno su i druge oblasti na isti način obrađene, a to ne bi trebalo raditi i sve držati zajedno. No, na drugima je da to procjene, ali vjerujem da bismo trebali sve aspekte i sve korake pregledati i analizirati jedan po jedan, ali u ovom slučaju za sad svakako bi trebalo e, šumski reproduktivni, biljni reproduktivni materijal zadržati za strane. Gospođa Mekevan i onda Pilara Juso. Hvala predsjedniče. Hvala izvjestitelju na e, tome što je obradio ovako kompleksan dosije. E, šteta što e, u ovom sazivu ovako kasno obrađujemo ovu temu. Toliki je pritisak na kolege sa ovim zakonodavnim prijedlozima, no bojim se da nećemo moći dovoljno dobro analizirati ovaj ključni zakon koji je dobar zakonodavni prijedlog. Moram reći da sam zabrinuta kad e, vidim ove mega zakone gdje se sve trpa u jedan e, zakonodavni tekst i broj delegiranih akata. Naime, skorošnje iskustvo o nekim delegiranim e, aktima u području kontrole prehrambenih proizvoda ne uljeva baš puno povjerenja nama kao zakonodavcima da e, odluke donose odbori stručnjaka, jer jako često oni ili ne mogu doći do zaključaka ili ne žele donositi e, nepopularne odluke, dakle ne izglasaju ili se suzdržavaju, tako da e, na koncu dobijemo nezadovoljavajuće delegirane akte i to bismo trebali jako pomno analizirati. Žela bih postaviti pitanje komisiji. Znam da ste na ovome radili već određeni iz godina. Naravno, e, prevare su druga stvar e, od službenih kontrola, ali kada smo razgovarali s vašim povjerenikom, e, rečeno je da ste izvukli zaključke, da ste naučili lekcije i da će to biti uvršteno u delegirane zakone, ali koje ste vi to lekcije naučili, jer ne vidim da ste išta od toga E, zaključili. Isto tako nešto su kolege spominjali, neovisnost kontrola, osobito u mesnoj industriji. Znamo da kada ljudi rade u klaonicama, to nije najlakše radno okruženje, nije to mjesto gdje možete reći e, idem otići kod svog šefa, e sačka malo imamo ovdje problem, dajte da ovo malo pogledamo, jer to, tu se radi na traci, E, budimo iskreni, ima puno e, imigranata koji rade u tim klaonicama i uvjeti rada su dosta teški i e, mogućnost za zaposlenike da provjere da dovode u pitanje ono što rade njihovi poslodavci ili nadređeni nisu baš veliki. Dakle, pitam šta smo po pitanju modernizacije uradili? U prošlosti se radilo o dereguliranju. No, jedna od stvari E, koja je, o kojoj se raspravljao nakon skandala s konjetinom jeste učestalost kontrola. E, sjeća sjeća se kontrolirala e, češće, no E, u jednom kraljevstvu je e, pogoni za sječu su bili dosta često kontrolirani i oni sami često imaju svoje, organiziraju svoje kontrole, tako da dolazi do dupliciranja u e, nekim pogonima, ali u manjim se to ne došava i ne možemo se uzdati samo na to da će velike veliki supermarketi, e, lanci, e, obaviti taj posao mjesto nas. Dakle, volio bih da e, vidim da postoji neka odredba za inspekciju, za kontroli, nadzor tih pogona za sječu mesa, a ne samo za klaonice. Volio bih da nam to pokaže komisija. Što se tiče terminologije, tu se govori o sigurnosti hrane. No već smo neki tjedan imali raspravu o promjenama u mesnoj, u kontrolama mesne industrije. Govorilo se o kontroli kakvoće hrane, ali e, postoje neki proizvodi od kojih se možda neće oboljeti, ali postoje neke, e, neke stvari zbog kojih ljudi ne bi htjeli pojesti određene komade mesa u kojih saznaju da su e, imali određenih problema. Dakle, prije nekoliko godina se govorilo o toj vrsti kontrola o pitanju uljepljenja komadića mesa i no javnost je za zabrinuta za kakvoću mesa, a mene brine ovaj način na koji vi obrađujete pitanje sigurnosti hrane kako će javno znati što, je, što se nalazi u toj hrani. Hvala. Sada riječ ima Ajala Juzo, a potom Dagmar Odberen. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias también Hvala predsjedniče. Zahvaljujem se gospodinu Pirilju, izvjestitelju i čestam mu na dobro obavljenom poslu. Sve u svemu, izvjestitelj, ja se u potpunosti slažemo. Htjela bih samo eh, precizirati neke stvari. Najprije, Poslije pitanje o e, poljoprimjene e, uredbe i svih e, sektora. Tu su i šumske biljke i reproduktivne biljke, biljni reproduktivni materijal. zatim treba vidjeti zaštita porijekla, da li se ti indikatori zadržavaju, da li su uključeni ili ne, treba precizirati službene i, i druge službene E, kontrole jer to nije dovoljno jasno, možda bi trebalo odstraniti ono što se zove drugi e, drugi e, službe, druge službene kontrole, jer pretpostavljam da su sve kontrole službeno rađene. Dakle, tu treba stvar pojasniti. Komisija nudi veliki broj delegiranih izvršnih akata i međutim to ne bi trebalo biti pod e, nadležnosti komisije, već e, država članica u državama članicama koje poštuju uredbu. One bi trebali imati mogućnost odlučiti kako će se organizirati najbolji mogući način. Što se tiče financiranja kontrola, komisija predlaže da naknade e, javne vlasti financiraju kako bi financirale te kontrole, no postoje sustavi određenim zemljama kao što je slučaj s, s mojom u kojoj vlasti, odnosno e, Ministarstvo financija je to koje je zaduženo za upravljanje tim fondovima kako bi dalje e, dijelilo e, naknade. Zatim, kontrola izvoza je u nadležnost država članica, dakle komisija je ostala pri svojoj ulozi i nije si dodijelila e, nove kompetencije. Tu se radi jednostavno o bilateralnim ugovorima između e, proizvođača i uvoznika. Komisija se mimo ovoga ima namjeru e, miješati u kontakte s trećim zemljama prije dodjele dozvole za izvoz. Mislimo da se, da i u ovom slučaju komisija prekoračuje svoje ovlasti jer ovo se odnosi na odnose između trećih država i izvoznika. Hvala. Hvala Dagmar Rodberent, imate riječ. Ne, neko, a, ima netko prije mene. Dobro, dam imaju prednost, izvolite. Hvala, Matijas. Ja bih... E, imam osjećaj da ovdje neki nešto već viđeno kad sam slušala ove rasprave i pitala sam se da uopće da se javljam za riječ, jer e, iskreno govoreći ponekad mi se čini da je bolje ne javljati se za riječ po pitanju o onim stvarima za koje su vam isuviše dobro i dugo poznate. Ne želim biti uopće arogantna ili pretjerivati na bilo koji način, ali nitko osim Bart Stasa i mene ne zna više o e, kontroli higijene hrane i kontrolama. Dakle, kad slušam neke od vas, a slušala sam Judy Garling, e, koja je nažalost e, izgleda morala otići, E, ona očito nije iz ovog svijeta. Jer kad čujem da je važno držati načela subsidijarnosti i da je na državama da se bave time, da, jeste, na njima je da se bave time i bilo je na državama članicama e, da, se, da, da spriječe ovakve skandale i da odluče da neće označavati e, hranu za životinje koje su E, koje mogu variti samo biljnu, e, biljnu hranu kao što je to slučaj sa, e, kao, kao što je s kravama. Na državama je bilo da odluče da je moguće imati jeftinu, jeftine prehrambene proizvode, ali i na njima je bilo, kad su otkrile da je bilo, da je došlo do skandala i da su e, čak e, da postoji opasnost po zdravlje ljudi e, da, da postoji opasnost od razvijanja bolesti Hrocver Jakob, da, na njima je bilo da uklone tisuće strana iz svojih dokumenata. Da, to je bilo na državama članicama, a ko je, ko može povjerovati da su države članice zainteresirane da dobro organiziraju kontrole. Da, dobro, ona u to vjeruje, ali to je daleko od realnosti. I ja uveliko cijenim ono što je kolega Pirilo nastojao raditi. Nisam siguran da se slažem potpuno s amandmanom, predlogom amandmana 39. Vjerujem da smo tu više optimistični e, vjerovati e, proizvodnji e, i procesu predproizvodnje. Dakle, tu oko toga imam određene e, sumnje, no želim ovdje malo e, ublažiti stvar, jer kada govorimo o e, kontroli i e, Linda McEwan je bila savršeno jasna što toga tiče, jel to znači da smo mi izvukli neke pouke? No, a opet se možemo pitati da li su države članice izvukle pouke. Mi možemo napraviti ovdje savršen zakonodavni prijedlog. Da, možemo i nadam se da će biti to bolji moguće. No, nisam uvjeren da ćemo uspjeti u tome kada slušam kolege, niti, niti kad čujem e, Judy Garland. No dobro, oni moraju to javnosti objasniti zašto e, misle da e, će napraviti odlične kontrole i da ugrožavaju naš prehrambeni lanac. Jer oni koji nisu za najbolje moguće kontrole dovode potrošače u opasnost. No ako dođe do savršenog zakonodavnog teksta, što se onda događa? U EU ima 28 država članica, nas je otprilike 540 milijuna i mi po svojoj logici ne možemo imati milijun inspektora Dakle, i tu ovisimo o nadležnostima država članica. A da li će države članice biti na našoj strani? Da li će biti spremne uložiti nepotrebna sredstva za veće i bolje inspekcije? Ne, neće. Pogledajte zadnji zakonodavni prijedlog koji smo, o kojem smo raspravljali upravo o inspekciji e, e svinskog mesa u klaonicama. Ja se ne sjećam koliko je vas bilo u jutarnjim satima u klaonici ili pogonu za sječu mesa. Ja sam bila. Da, ti si bio, Matijas, jer dolaziš iz regije gdje, e, gdje se mora svugdje ići, ali otiđite jednom u klaonici, otiđite u jednom u pogon za sječu mesa. Ja sam bila tamo, znam kako se tamo radi, kojom brzinom. Ovo je sve zabluda, ako, ovo što mi ovdje radimo, ako razvodnimo sve ove tekstove. ljudi koji su pripremili ove delegirane akte i koji predlažu da se koriste e, sam vizualne e, kontrole, a ne više e, opipavanjem ili sjećom na svinskom mesu, to je iluzorno. Dakle, države članice uvijek nastoje razvodniti ove zakonodavne predloge i to, to je neprihvatljivo. Evo, ja mogu reći ono, nastaviti onome što je Linda rekla, ali ljudi iz komisije će reći ne može, ali evo, ponovit ću pitanje, koje su to lekcije koje ste, koje su to pouke koje ste izvukli i što su države članice rekle, da li će povećati, da li su povećale inspekcije, broj inspekcija, njih učestvovanost, Znamo odgovor i vi i ja, svi znamo te odgovore, Znate da smo htjeli e, imati za reprocesuirano meso e, potvrdu o zemlji podrijetla. Da li smo došli do toga? Znate da je to zaustavljeno. Znam da se nisam trebala javljati za riječ, ovo je, ovo je tema, dok, ovo je tema do mi je isuviše stalo u zadnjih 15 godina. Dakle, znamo, i procjena, procjena učinka, i to, je, i to je jako važna stvar, ali ništa s njim nije napravljeno i rečeno je da potrošači ne žele dođe do toga. Tko je o tome odlučio? Ja vam jamčim da bi stvari bile skroz drugačije. Dakle, ovo je jako dobro izvješće, e, slažem se potpuno s, kolegom Pirilom, osim glede točke 39, ali što god će biti urađeno, ovisit će o, državnom državama članica, a tko god iz ICR-a e, e, bude govorio na čelu princip supsidijarnosti subsidijarnosti, stvarno dovodi ovu stvar u veliku opasnost, jer to znači jednostavno da ne žele da postoji bolji sustav nego što je sada već, da nije krize, da nije skandala, oni bi htjeli samo da se to razvodni i da izgubi svoj smisao. Okay. Jetzt, last but not least, no. John Stuart Agnew. Hvala sada John Stuart Agnew. E, hvala, što sam se skoro javio umjesto kolegice na njezino mjesto, ali zapravo je bilo jako, jako zanimljivo čuti ono što je imala za reći. Gospođo, molim vas, poslušajte ono što ja govorim, jer vi tvrdite da znate puno više o bolestima životinja i način na koji se njeguje životinje. Ja sam poljoprivrednik, ja sam prošao kroz linasku i šap i e, imao sam užasno puno problema e, koje, zbog toga što je e, blatno zemljište bilo i šest tisuća ja, janjati sam gledao kako ih se ubija jednostavno jer su britanske e, zdravstvene zdravstvena tijela bila prestroga. Imali smo probleme i sa salmonelom. Znate, testovi su imali negativne rezultate, a onda su osiguravajuće društva rekla, e pa dobro, mi ćemo vas ipak osigurati. Ali otkuda je došla salmonela? Pa došla je iz e, uvoza e, uvezenih jaja zarazenih salmonelom iz Španjolske. A e, mogu vam zapravo gospođo reći da se moja farma, da na nju dolazi inspekcija gotovo svakog tjedna. Evo, toliko o tome. Ovdje govorimo o sjemenkama i o reproduktivnom materijalu. Dubio sam masu, masu e, tih e, mailova o tome, ali o čemu mi sad govorimo? O izvješću Pirilo? Pa dobro, tu je sve e, na dnevnom redu i sve je to međusobno povezano. Zdravstveni reproduktivni materijal i e, biljna elementi, Jel ja imam možda krivi dnevni red. E, mogu li ja ovdje govoriti, to piše na dnevnom redu, dakle reproduktivni materijal ovdje. Hvala lijepa. Da. E, gospodin Štojba je rekao da svaka krava u Britaniji bude pregledana nekoliko puta. Ja govoriti o reproduktivnim elementima e, biljaka. To stoji na našem dnevnom redu. Ne, Mi smo na točki dnevnog reda 4, a ne na točki sedam. Riječ ima Corinne Lapage. Hvala. Htjela bih vam samo nešto reći onome što su je rekla Dagmar Roth Berend i Barstas. Radi se o temi za koju mi, eurozastupnici, imamo naročitu odgovornost, jer građani to od nas očekuju. Jer e, oni žele znati mogu li imati povjerenja u e, hranu koju jedu. Ako mi ne budemo naročito zahtjevni o cijelim sustavima i o stvarnosti nadzora tih sustava i njihovoj učinkovitosti, dakle ako mi to ne napravimo, onda nismo na razini zadatka koji e, moramo ispuniti. Osobno dvojim e, prilično o broju provedbenih akata što e, predviđa ovaj tekst. Ja mislim da je to način na koji se komisija zapravo iskupljuje i izvlači, a mislim da to nije na ovoj razini prihvatljivo. Hvala vam gospođo Lepaž. Vi ste i posljednja koja je imala riječ e, među zastupnicima. Sada ću dati riječ predstavniku komisije gospođo Herman Geroz. E, jesam li ispravno izgovorio vaše ime? Da. Hvala što ste mi dali riječ. Zahvaljujem se izvjestitelju. Mi smatramo da je izvješće izvjestitelja vrlo konstruktivno sve što izvjestitelj kaže zaista ide zatim da se poboljša prijedlog komisije. Reći ću e, sada ja nekoliko stvari, a nakon toga e, da odgovoriti na neke od prijedloga. Što se tiče e, naknade, o kojima se govori. Dakle, komisija želi da nadležna tijela u zemljama članicama na taj način dobiju sredstva koje su im zaista potrebna kako bi mogli raditi i kako bi mogli e, raditi na učinkovit način. Zaista svi smo zbog toga zabrinuti i iz tog razloga smo se odlučili za ovu opciju mi u komisiji se jako puno borimo rezova i e, financijskih problema zemalja članica. Bojimo se da će to dovesti do situacije gdje će se službene kontrole znatno smanjiti i neće biti e, dovoljne s obzirom na mogući rizik u poljoprivredi. Molim vas, Imajte to na umu. Ono što je zaista izuzetno važno jest e, dok su e, slabije tvrtke izuzete od plaćanja, ta izuzeća, molim vas pazite da se ona ne e, akumuliranu na način da jednostavno nadzorna tijela neće više imati dovoljno sredstava za rad. Cjelokupna stvar je vrlo e, zahtjevna za zemlje članice. Ne možemo imati e, složen sustav kojim će se e, kojim se neće namaknuti dovoljno sredstava. Sada nešto o delegiranim, odnosno provedbenim, delegiranim aktima. Da, oni jesu jako mnogobrojni, ali to je zato što se ukida jedan broj sadašnjih propisa i objedinjuju se drugi jedan paket. I e, to je razlog ovakvo e, delegiranim aktima. A što se ovlasti tiče, e, to je nešto na čemu sada komisija radi kako bi mogla nastaviti donositi propise o sektorskoj kontroli koja je potrebna. Drugim riječima, u ovom prijedlogu sadrže se pravila za opće službene kontrole. U ovom prijedlogu se također uviđa da se e, u različitim sektorima to treba prilagoditi a Lisabonski ugovor sada omogućuje dinamični način donošenja zakonskih propeta sa putem delegiranih akata. Evo, to sam htjela naglasiti. Komisija naravno ne namjerama pripremiti delegirane akte na izolirani način ili abstrahirajući stvarnost. E, pokušat ćemo zaista dobiti konsenzus za ovo. Pokušat ću sada odgovoriti na nekoliko pitanja vezane za pouke koje iz prethodnog perioda izvlači komisija, naročito na temu skandala za, e, vezanog za konjsko meso. E, prijedlog je došao baš u zadnje dane krize s konjetinom i e, tu imamo neka nova poglavlja koja su uvedena kako bi odgovorila na takvu situaciju odgovaram tu na pitanjima jesu li službena kontrola različita od one za kontrole prilikom prevare. Imamo sada novi prijedlog da u višegodišnjem planu kontrola zemlje članice uvedu kontrole koje smjeraju zato da se utvrdi postoji ili namjerno kršenje propisa. E, iz tog razloga se redovito kontroliraju klaonice i e, tvornice za sjeću mesa. Međutim, rutinska kontrola nije najbolji način da se ustanovi postoje li namjerno kršenje propisa. Prema tome tražimo da se specifično organiziraju inspekcije kojim će se pokušati ustanoviti prevara. Jer e, e, E, mi tražimo da to napravi netko ko e, ne može biti službenik koji to ne radi za vrijeme redovnih e, inspekcija. Nadalje imamo odredbu o sankcijama koje govore o financijskoj naknadi koja se mora platiti za slučaj prevare. I to iznos globe mora biti visok koliko E, se e, zapravo e, dobiva novaca samom prevarom. Isto tako želimo da koordinirane nadzor tvornica bude obavezan. Naime, vidjeli smo da treba provjeriti postoji li u konjetini fenilbutazon. To treba postati obvezno traži se e, da e, postoji plan inspekcija koji će biti koordiniran u zemljama članicama. To će postati obavezan element. Ojačali smo također poglavlje o administrativnoj suradnji. Naročito kad se radi o prevarama još je puno toga što se treba napraviti. Zemlje članice moraju biti e, više u stanju kontrolirati prekogranične aktivnosti takve prirode. One moraju moći surađivati ako dođe problema, moraju razmjenjivati saznanja koje imaju te jedne drugima dati informacije potrebne kako bi se zakonodavni propusi u potpunosti proveli. Nadalje, i tu se vraćam na pitanje ovlasti koja će biti delegirana nadležnost i provedbena nadležnost, ono što traži komisija. U nekim slučajevima, kao što je na primjer bilo u skandalu s konjetinom, Komisija bi mogla imati jedinstveni način kontroliranja određenih segmenata prehrambenog lanca, a komisija će također dobiti i ovlasti da zemljama članicama kaže što treba napraviti s, e, s mesom za kojeg nije ustanovljena sljedivost. Dakle, E, to jest na zemljama članicama, ali u nekim jako specifičnim situacijama e, to treba biti supranacionalno. Evo, to je namjera komisije. Hvala vam, gospođo Gero. Nekoliko se ljudi, vidim, javilo za riječ za dodatna pitanja. Međutim, prije toga rado bih dao riječ gospodinu Pirilu, našem izvjestitelju. Ako ništa, on e, mora osim svega ići na avion jutros, je rekao. Hvala lijepa. Želim se zahvaliti svima koji su uzeli riječ i koji su na taj način svojim prijedlozima obogatili moje izvješće. Nekoliko prijedloga je, e, su onog mišljenja koje ja dijelim, a za druge ipak se ne slaže. E, ne slažem se toliko e, sa onim što je rečeno o reproduktivnom materijalu. Naravno, ovo je situacija koju ne možemo koje ne smijemo propustiti priliku da nešto napravimo za zdravstvenu ispravnost cijelog prehrambenog lanca. Želim se svima zahvaliti, uključujući i komisiji, ali e, trebamo ipak više surađivati e, sa i među zemljama članicama. To će nam pomoći da izađemo iz određenih vrlo složenih situacija. Jutro smo o tome e, čuli nešto e, ili smo aludirali na takve situacije. Nadam se da ćemo s amandmanima i na našim sljedećim sastancima e, pomoći da se to ispravi i te da se uredba koja će se izglasati, da će ta uredba biti dobra za sve zemlje članice i e, da će biti provedena na zadovoljavajući način. Hvala. Hvala vam gospodine Pirilo na ovim zaključnim primjedbama, čime završavamo točku dnevnog reda broj 4. Amadmane treba uložiti do 13. E, e, prosinca, a 30. siječnja ćemo o toj izvješću glasati na e, našem sastanku. A sada prelazimo na e, izvješće Barta Stasa o <clears throat> e, otpadu i transferu otpada. Hvala predsjedatelju. I ja sam se dogovorio s predstavnikom komisije da da je da da pa uvednih riječi, a nakon toga ću ja reći nešto. Hvala. Dakle, dajem najprije riječ predstavniku komisije. Hvala predsjedatelju. Dopustite mi da sada dam par uvodnih riječi o našem prijedlogu. Prvo, o kojem se problemu radi, drugo, zašto taj problem imamo, a treće, što se želi prijedlogom napraviti kako bi se problem riješio. Što se problema tiče, radimo se o ilegalnim pošiljkama otpada iz Europske unije u e, treće zemlje, prvenstveno u zemlje u Africi i u Aziji. Izvješće ukazuje da se radi o velikom postotu cjelokupnog otpada. Većina takvih pošiljaka je zapravo ilegalne prirode. Riječ ilegalna ovdje znači različite stvari. Treba praviti razliku između robe i otpada. U svim slučajima nije e, jasno jasno li se o otpadu ili se radi o robi. Neki tvrde da električni uređaji koji se šalju u treće zemlje da se tamo ponovno koriste, ali u stvari se radi o električnim uređajima koji se ne mogu potpuno ponovno upotrijebiti, dakle radi se o otpadu. Nadalje kada se radi o otpadu ne znamo kamo gdje taj otpad na kraju završi, da li ide na recikliranje ili ne, dakle ne znamo je li se radi o ponovnoj upotrebi ili potpunom odlaganju. Zašto činimo ovaj prijedlog? Naravno da štitimo okoliš i javno zdravlje u trećim zemljama. Postoji tu i ekonomska korist jer se otpad šalje u treće zemlje i takav bi se otpad trebao ponovno vratiti ovamo to naravno košta jako puno, a troškovi nakon takvih ilegalnih operacija mogu biti vrlo visoki. Prijedlogom se također žele E, neke resursi zadržati u Europi. E, dakle, ako ih se na ilegalan način ne šalje, može ih se ponovno koristiti, odnosno reciklirati ovdje u Europi. Zašto do toga dolazi? Zbog načina inspekcija e, pošiljaka otpada u Europskoj uniji. U nekim zemljama članicama sustav inspekcija je zaista jako dobar ali istovremeno, i to se vidi iz studija koje smo naručili, Postoji e, mnoge države članice koji nemaju planirani sustav inspekcija i gdje se e, otpad vrlo rijetko kontrolira. Prema tome, otpad koji odlazi van Europske unije to nekako ide iz onih zemalja članica gdje se jako malo kontrolira. Radi se zapravo o fenomenu gdje se otpad predbacuje iz luke u luku kako bi krajnja izvozna luka bila ona u kojoj je kontrola vrlo rijetka ili slaba zakonodavni e, propisi, odnosno okviri, zakonski okviri ne bave se baš puno tome. Članak 50. govori o inspekcijama, međutim, govori o njima vrlo općenito i tu se državama članicama ne kaže izrijekom što moraju raditi ka, e, u smislu planiranja inspekcija. Proveli smo konzultaciju dionika širokih razmjena konzultirali smo sve one koji su u to uključeni da se bave tim problemom i da na pravilan način planiraju inspekcije. Evo, to želimo učiniti ovim prijedlogom. Želimo izmijeniti postojeći članak 50. o e, pošiljkama otpada. Članak 52. govori i o inspekcijama, međutim na previše općenit način a našim prijedlogom tražilo bi se od zemalja članica da naprave planirane inspekcije za e, pošiljke otpada. Također se određuje minimalni obavezni dio za te inspekcije, trebaju se odraditi ciljevi, procijeniti rizik i e, također identificirati prioritetne tijekove, e, tog otpada i e, također što se tiče vrsta otpada, davanja informacija o prirodi i učestalosti e, inspekcija. Također traži se da se e, dodijele odgovarajući resursi kako bi se provele inspekcije, a isto tako trebaju se obučiti inspektori. To je dakle prvi dio prijedloga. Drugi važan dio prijedloga jest da se ovakve inspekcije i planovi inspekcija objave kako bi javno znala da se inspekciji pristupa ozbiljno te da države članice pokušavaju riješiti postojeće probleme. Treći element o kojem želim govoriti jeste da se presretnu i spriječe ilegalne pošiljke. Dakle, ako postoji sumnja da se radi o ilegalnoj pošiljci jer da se radi u stvari o otpadu, a ne o robi ili pak ako se ne radi o tome da se neka pošiljka šalje na recikliranje, e, već da se šalje na otpad. Ako se tvrdi da se radi o robi, a ne otpadu, onda se treba zatražiti da se dokaže kamo ide e, taj otpad, naime da li E, se radi o nečemu što ide zaista na recikliranje, a ne na smetlište. I e, četvrti element vezano za komitologiju mi e, želimo da postupak komitologije bude vezan za delegirane akte. Ovo su bili dakle najbitniji elementi našeg prijedloga trebao bi biti jedan amandman članka 50 to koji sada postoji gdje želimo da e, budemo puno konkretni oko zahtjeva za inspekcije država članica. Hvala. Hvala lijepa gospodinu Langendorfu, a sada dajem riječ izvestitelju Bartu Stesu. Hvala lijepa. Ja sam pripremio izvješće tako što sam e, pogledao reviziju koju je proveo e, nizozemski revizijski sud e, o tome kako se to taj zakon primjenjuje u raznim zemljama članicama Mađarskoj, Sloveniji, Norveškoj, Irskoj, Nizozemskoj i tako dalje. Taj dokument e, baca svjetlo na trenutnu situaciju u tom pogledu e, i nešto od toga sam ugradio u svoje izvješće. Ja sam također bio izvjestitelj e, na odboru za regionalni razvoj gdje sam u okviru izvješća jednog izvješća razgovarao sa mnogim E, dionicima koji imaju informacije na primjer sa državnim tužiteljem e, policijom i tako dalje e, i uzet ću si malo vremena da vam pokažem što se događa kad dolazi do takvih inspekcija policija provodi inspekcije E, na primjer u vezi sa dva tovara koja su pod sumnjom, jedan tovar iz Njemačke, drugi iz Velike Britanije. Oba tovara imaju kao destinaciju Afriku. I sada ćete vidjeti što su vidjeli kada su otvorili te kontejnere. Dakle, vidjet ćete kratki film od 90 sekundi. Kao što vidite, to su kontejneri. To je kontejner iz Velike Britanije, iz Engleske. Ovo je sve puno otpada. Dakle, e, kao što vidite na slici i sami, to je sve otpad stara stolica, automobil i svakojake druge stvari. Izvjestitelj e, izvjestiteljica iz odbora za regije je iz Velike Britanije. Ona se ispričava što je ovdje vidljiva registarska tablica iz Velike Britanije. mislim da je ovo vrijedilo pokazati vam jer realnost može biti e, puno e, jasnija ako se prikaže slikovito. Dakle, e, Mm, postoji cijeli niz stvari koje možemo učiniti kako bismo popravili situaciju, barem to kaže komisija. Ja sam se koncentrirao na pet različitih elemenata. Kao prvo, moramo postići neka poboljšanja u osnovnom znanju koje, kad, se ti, kad je riječ o ilegalnim pošiljkama. Nadalje, potreba nam je e, jedan plan minimalnih inspekcija, E, nadalje, rezultati tih inspekcija moraju biti dostupni javnosti. Nadalje, nadležne vlasti moraju imati dovoljne e, nadležnosti i mora postati suradnja između zemalja članica. Želio bih uključiti i nekoliko definicija u ovaj tekst. Na primjer, definiciju pojma recovery, e, potom definiciju kontrola Što se tiče prve točke, osnovno znanje o ilegalnim pošiljkama otpada. Svi koje sam e, susreo također i ta revizija Nizozemskog revizijskog suda pokazuje da je ono što nam je potrebno e, su harmonizirane smjernice e, o primjeni ovog ove, ovog zakonodavstva koji će e, carini e, povezati carine e, carinske kodove sa izvoznim kodovima kako bi te dvije službe mogle surađivati. Prethodno izvješće je također govorilo o tome. Dakle, što se tiče biranja luke iz koje će se raditi, eh, iz koje će se poslati taj otpad, moramo imati kontrole koje su koje su utemeljene na analizi rizika i potrebna nam je jedan eh, minimalni broj kontrola, odnosno inspekcija. Druga stvar koju sam se pozabavio bila je eh, izrada planova e, kontrole, e, odnosno e, to da bi ti planovi kontrole trebali biti dostupni javnosti, informacije o tome. Ja sam uložio amandman u kojem kažem da se tu ne radi o operativnim planovima. Naravno da nećemo javnosti staviti na raspolaganje operativne planove, ali ima mnogo drugih stvari koje bi bile zanimljive i relevantne za javnost i gdje, koje bi imali pozitivan efekt što se tiče osiguranja kvalitete. E, svi jamče da čine sve što je njihovoj moći, ali takva vrsta informiranja javnosti doista ima pozitivan učinak. Cijeli niz drugih elemenata, na primjer veće ovlasti e, nadležnim organima vlast, nadležnim tijelima, e, stvari moramo činiti svjesni situacije. Neki neki, neka tijela, na primjer u Belgiji, e, kažu da bi se stvari trebale odvijati automatski, da čim e, neki, neko nadležno tijelo želi provesti inspekciju, da bi moralo je moći i provesti bez pokretanja ikakvog e, postupka i ja sam uložila amandmane u tom smislu. Nadalje, što se tiče informiranja o tokovima, o prometu otpadom. Te informacije se moraju dijeliti. Ljudi koji rade na terenu mi kažu da razmjena informacija se događa, ali e, slučajno, sporadično. Možda se poznamo, slučajno poznajemo, ali to se mora učiniti sistematičnijim ta vrsta suradnje mora biti bolja, bolje organizirana kako bi razmjena informacija bila učinkovitija i konstantna. Ljudi koji rade na terenu mi kažu da bi bilo izvrsno kada bi se to moglo postići, kada bi komisija e, to učinila s ciljem ovog zakonodavnog akta. To bi bilo pet osnovnih točaka što se tiče ovog izvješća. E, što se tiče komitologije, ja bih rekao da bismo trebali e, radije e, to postići izmjenama ovog zakonodavstva, ove direktive nego pomoću omnibusa. Mi se približavamo kraju ovog našeg saziva, pa bih htio pitati da li bismo mogli rok za ulaganje amandmana staviti na kraj prvog tjedna u prosincu. E, mogli bismo imati sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni u Strasburu, tako da bismo onda 21. 22. siječnja mogli raspravljati o tome ovdje i potom glasati o tome. Moji komunikacijski kanali su otvoreni prema komisiji. Imam e, namjeru sastati se sa litavskim i sljedećim predsjedništvom E, vijeća mislim da bi bilo jako dobro kada bismo prije kraja ovog saziva uspjeli dovršiti ovaj dosje inače ćemo e, o tome morati dakle mi smo se nadali da ćemo moći glasati o ovome na plenarnom zasjedanju u ožujku hvala lijepa sada će e, riječ imati izvjestitelj sjeni kao prvi karlajc Florence hvala lijepa Bat Mislim da si e, dao dobar prijedlog. Komisija je učinila također najbolje što je mogla. Ja se sigurno neću suprotstaviti tome, ali moramo imati u vidu da je ovo zapravo e, vrlo tužna stvar. E, u zemljama članicama se ljudi, ljudi žale da im se svašta propisuje, međutim kad se pogleda u, u e, stvarnost, onda se ustanovlja da u mnogim zemljama članicama, uključujući u mojoj, e, nedostaju neophodne kontrole. Niti ja nemam neko bolje rješenje, ali zapravo je to sramota. S jedne strane, mi ovdje u Europi nas napadaju da e, stvaramo previše propisa, s druge strane, zemlje članice nisu u stanju niti E, upravljati resursima, odnosno sirovinama koje zapravo pripadaju e, našoj djeci i njihovoj djeci. Moramo imenovati krivce. E, mi zapravo vrlo, u principu ne imenujemo ljude, ne imenujemo krivce. Ja bih pozvao veleposlanike zemalja članica na jedan, raspravu jedan razgovor o tome. Mi smo prisiljeni povećavati birokraciju moramo raditi planove kontrole, inspekcija, moramo zato staviti na raspolaganje e, osoblje i resurse samo zato što zemlje članice ne ispunjavaju svoje obaveze, svoje, ne rade svoju domaću zadaću. Zapravo je zapanjujuće sa kolikim strpljenjem se tolerira taj nemar u zemljama članicama. Dakle, tu se svašta pokušava zakamuflirati. Ova tema mora biti tema e, na dnevnom redu e, šefova država je vlada. Smatram da je ovo što mi ovdje radimo dobro, ali zapravo je to sramota, jer time proglašavamo naše zemlje članice zapravo nesposobnima da obave svoje zadaće. Hvala lijepa Karl-Heinz Florenz. Sljedeća riječ ima kolegica Ljubačeva. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo izvješće e, na temu pošiljaka otpada je vrlo dobar primjer toga što Europska unija čini na području zaštite okoliša. Jasno je da e, tu postoji mnogo nepravilnosti što se tiče transporta otpada postotak e, dakle procjene o e, postotku ilegalnih e, pošiljki, odnosno onih koje ne odgovaraju propisima, je između 25 i 50%. Dakle, tu je to je, to je i od ekonomske važnosti jer otpad je jedan od važnih resursa zapravo mogao bi biti, a gdje, e, gdje se događaju ovolike nepravilnosti, to, e, od toga nitko nema koristi. A osim toga važan je i utjecaj na e, javno zdravstvo, odnosno na zdravlje pučanstva. potpuno je jasno da trenutni zakonodavni okvir ne može zapravo riješiti problem tih nepravilnosti u što se tiče pošiljaka otpada i postoje velike razlike od zemlje do zemlje. I zato nam je potrebno, potrebna, e, su, su nam potrebne izmjene ove uredbe, potrebne su nam dodatne dodatna regulacija tih pošiljki između zemalja e, članica Europske unije i trećih zemalja. Što se tiče amandmana i prijedloga komisije, Mislim da zapravo trebamo čestitati izvjestitelju na ovom izvješću. Evo ne, stvari koje podupirem. Kao prvo, e, mnogo je jasnije koje su procedure što se tiče inspekcija, također što se tiče destinacije, krajnje destinacije tih pošiljki otpada. I e, nadzora nad njima. E, javno objavljivanje e, rezultata inspekcija također e, je jedan od zahtjeva i kad god se nađu nepravilnosti e, o tome valja informirati javnost. Mislim da je to vrlo dobar prijedlog. Također mislim da komisija može donijeti delegirane akte koji se tiču razmjene, elektroničke razmjene podataka. Međutim, tu postoje izvjesni uvjeti koji, što, e, kad je riječ o delegiranim akcijima i vjerujem da je vrlo važno postići ravnotežu između odgovornosti zemalja članica i delegiranih akata koje će donijeti komisija. Međutim, sve u svemu mislim da je ovo e, vrlo dobro uravnoteženo izvješće i što se tiče kvalitete prijedloga komisije i što se tiče amandmana koje je uložio izvjestitelj. Tu su vrlo jasno e, opisani ciljevi što se tiče zaštite okoliša i što se tiče raspodjele odgovornosti između nadležnih institucija. Zato mi općenito podržavamo, odnosno slažemo se s tim da e, ova uredba treba biti izmijenjena i mi ćemo e, podržati daljnji rad na ovome. Hvala lijepa, gospođo Ljubčeva. Riječ ima gospodin Gerbrandi. Svi poznajemo seriju Sopranos kada su ga pitali što je po zanimanju, rekao je da je konsultant za savjetnik za upravljanje otpadom. Ako pogledate brojke navedene u prijedlogu komisije, otprilike 25% svih pošiljke otpada još uvijek su ilegalne. I, iako je glumac koji je glumio Tonija Soprana umro prije nekoliko mjeseci. Mislim da još uvijek u EU imamo mnogo, mnogo Tonija Soprana i da se moramo boriti protiv tog kriminala iz nekoliko razloga, ali najprije želim zahvaliti e, izvjestitelju na ovom izvjesnom izvješću, a također i komisiji na izvjesno obavljenom poslu. Mislim da je ovo jedno od onih područja gdje se svi slažemo da moramo vrlo brzo doći do zaključaka i rješenja i da vrlo brzo moramo donijeti nove zakone i zato podržavam ovaj ambiciozni vremenski plan koji nam je iznio izvjestitelj kako bismo uspjeli e, ovo izglasati prije kraja našeg saziva. Za mene važni elementi, osim činjenice da tu govorimo o ilegalnim aktivnostima, radi se i o učinkovitom, e, učinkovitoj upotrebi resursa. Po mom mišljenju, vrlo važni resursi ilegalno se e, izvoze van Europe, a ti resursi su zapravo potrebni nama i moramo ih pokušati E, spasiti. Potpuno podržavam Stasa kad on povezuje direktivu e, o pošiljkama otpada sa e, drugim direktivama i podržavam njegov amandman, amandman 25. dakle, da inspektori moraju moći vršiti svoje inspekcije e, ne samo e, ne samo od samih, e, samih kontejnera, nego i skladišta, na primjer. Tu se mnogo toga može učiniti. Što se tiče planova inspekcije, slažem se sa Kalhencom Florencom, da moramo biti oprezni što se tiče e, birokratskog opterećenja odnosno e, nepotrebne dodatne administracije međutim oni koji bi mogli biti pogođeni tome upravo traže objavljivanje e, podataka o tim ilegalnim pošiljkama. Dakle, mislim da povećavanje administracije ovdje nije e, tema, odnosno da to nije problem. Samo dvije još stvari za kraj. Jedna stvar je pozicija zviždača. Ovo je vrlo čudno tržište i htio bih zamoliti komisiju e, za dovoljnu zaštitu zviždača koji su unutar te industrije e, da im se daju izvjesne garancije, izvjesna jamstva. I e, posljednja točka o kojoj sam htio nešto reći, a E, to sam saznao od samih inspektora da se tu e, na tom tržištu još uvijek događaju mnoge transakcije u gotovini, u kešu. E, u mojoj zemlji, u Nizozemskoj, inspektori imaju velike poteškoće u kontroli tih transakcija u gotovini tim transakcijama u gotovini puno je lakše onda organizirati te ilegalne e, pošiljke. Dakle, i tu pitam komisiju da li se možemo obratiti zemljama članicama da nađemo način da se zaustave te gotovinske transakcije. Hvala lijepa. E, riječ ima Ana Rozbah. Hvala. Želio bih e, zahvaliti Bartu Stasu i e, odboru ime svog kluba e, zastupnika. Smatramo da treba zakonodavstvo promijeniti po ovom pitanju. Mislimo da se komisija kreće u pravom smjeru, no ipak tu postoje neke slabosti, osobito kada govorimo o kontroli. Postoje velike razlike između jedne i između jednih i drugih država članica, barem u provedbi jako je važno za nas da kontrole, inspekcije budu nenajavljene kako bi bile učinkovite. Moramo prestati gledati na otpad kao na nešto od čega se moramo riješiti, moramo to percipirati kao resurs koji treba ponovno upotrijebiti, odnosno preraditi u Europskoj uniji, uopće ga ne bi trebalo izvoziti. Ako ponovno koristimo otpad, to je dobro ne samo po okoliš, već i po gospodarstvu, jer stvara nova radna mjesta. I zato ja podržavam Barta Starca kada kaže da trebamo prestati s takvim izvozom ilegalnog otpada izvan Europe. I konačno, moj klub zastupnika smatra da se uvijek treba poštovati načelo subsidijarnosti i stoga ne bismo trebali davati veće odnosno dodatne ovlasti ili više ovlasti nego što je potrebno komisiji. Dakle, hvala izvjestitelju na ovom e, jako dobrom prijedlogu i veselim se dobroj suradnji. Hvala. Hvala lijepa na rozbah. Za kraj ponovo dajem riječ izvjestitelju. Stas izvoli. Hvala predsjedniče. Ja normalno je imao određen broj pitanja za komisiju, tako da predlažem da poslušamo prvo što komisija ima reći. Velik e, je, velika je podrška ovom, za ovaj moj pristup. E, kolegi Florencu bih e, rekao sljedeće. Nećemo spominjati imena, ali rado ću se odazvati na izazov kojim je postavljen tijekom sastanka sa izvjestiteljima u Sjeni, ćemo pokušati dakle, e, napraviti popis država članica koje e, nisu u skladu s odredbama. Predsjednik odbora i e, ja i u Sjeni ćemo postati, poslati dopis tim državama i tražiti da se očituju. tako ćemo im, tako bismo ih na neki način mogli pokušati pozvati na red, podsjetiti na obveze i dobro je što je kolega Florenc e, o to ispomenuo. Što se ostalog tiče, evo, ja predlažem da se uspostavi bolja suradnja između, između inspekcija Kao što je rekao jedan od kolega, službe e, za inspekciju traže dodatnu suradnju, dodatnu razmjenu podataka, jer na taj način te službe mogu bolje obavljati svoj posao i bolje surađivati s kolegama. Evo, ja ću stati, predsjedniče, e, možda možda bilo dobro da poslušamo sad komisiju koja će odgovoriti na postavljena pitanja. Da, dajem riječ komisiji. Pa evo, prije nego što pokušam reći nešto o ovim konkretnim pitanjima, dopustite samo da kažem nekoliko riječi o samom izvješću, ukoliko se s tim slažete. Mi smo jako zadovoljni što je nacrt što nacrt izvješća podržava osnovne e, ideje našeg izvješća. Najprije, dakle, iako se ne, ne ide se u prevelike detalje što se tiče inspekcija, ali mi ipak smo iznijeli minimalne zahtjeve što se tiče kontrola, ali čini nam se da ukoliko se e, nametnu neki zahtjevi za državama članicama, e, da to treba biti popraćeno s nekim obvezujućim elementima i da se te obvezne, da ti obvezni elementi jednostavno da su obvezni, a ne e, proizvoljni. I također e, podržavamo e, ideju da e, se podaci, da podaci budu slobodno dostupni. Što se tiče imena, evo ima jedna sam primjedba u procjeni utjecaja, Rečeno je da se može naći e, nekoliko primjera o dobrim praksama u Ujedinjenom u Belgiji i Nizemskoj, e, nekoliko e, elemenata planiranja inspekcija i na temelju dobrih dobre prakse može se izvući određene zahtjeve, zaključke i to je nešto što je zanimljivo za proučiti. Što se tiče konkretnih pitanja, bojim se da ćemo morati e, malo bolje analizirati ta pitanja. Što se tiče zviždača, ne mislim da e, o tome možemo, da se o tome možemo pozabaviti u ovoj uredbi za pošiljke e, pošiljke otpada, isto vrijedi i za gotovinske transakcije, dakle mi ćemo to E, analizirati i ponovno vam se javiti s tim u vezi i vidjeti kako možemo riješiti te probleme. E, bojim se da e, u okviru ovog zakonodavnog prijedloga nećemo moći to riješiti. Hvala. Hvala lijepa, time smo došli do kraja ove rasprave. Rok za amandmane je 3.12. u 12 sati. Na odboru ćemo e, raspravljati o tome, e, glasati od 22. i 23. siječnja. A u travnju e, na plenumu. Prelazimo na točku dnevnog reda 6 i tražim izvjestiteljicu pogledom. Dakle, pristojbe koje se plaćaju Europska agencija za lijekove zbog provedbe aktivnosti u području farmakovigilancije medicinskih proizvoda namijenjenih ljudskoj upotrebi. Kao prva riječ ima Linda McKeven. Izvoli Linda. Hvala predsjedniče, ispričavam se što sam bila izvan eh, dvorane eh, sada. Eh, jako puno stvari ima kada je naš posao u pitanju. To znate. Dakle, kolege, jutros sam govorila o farmakovigilanciji i naknadama. Komisija mi je rekla da će to biti jako jednostavno, brzo ćemo to progurati, svi su se složili, a sada evo imamo stotinu amandmana u parlamentu, dakle to nije tako jednostavno i e, vode se razgovori u, e, u vijeću i neka, neki su problemi dosta problematični. E, htio, sam, htio sam o amandmanima govoriti jutros, neke stvari treba razjasniti kolegama, no oni nisu tu većinom, tako da e, neke amandmane treba pojasniti i, i e, žao mi je što razočaran sam što određeni, neki kolege nisu tu jer su e, dostavili amandmane, ali izgleda da su krivo protumačili neke ključne stvari u ovom zakonodavnom prijedlogu. No počnimo sa E, biljnim i homeopatskim lijekovima. Mnogi su e, se time bavili, htjeli su smanjiti naknade, da ih e, izvuku iz zakonodavnog prijedloga općenito i željela bih da komisija dos, pojasni kolegama polje primjene ovog zakonodavnog prijedloga. Naime, ono što je uključeno u ovaj zakonodavni prijedlog su samo ovlašteni homeopatski e, i biljni lijekovi, a ne registrirani. Dakle, drugim riječima, oni proizvodi za koje su se e, farmaceutske tvrtke odlučile e, na traženje registracije, certifikacije i a oni drugi nisu uopće u polju ove ovog prijedloga i mislim da to kolege nisu shvatile. Što se tiče e, homeopatskih lijekova, dakle naknade su e, zasnovane na tri vrste naknada, e, naknade na, za PSUR, prijedočno izvješće o sigurnosti, koje može tražiti farmaceutska tvrtka ili druga tvrtka, zatim imamo e, naknade za sigurnosne studije i e, paušalnu naknadu. Dakle, neki lijekovi e, imaju sve tri vrste naknade, ali, na primjer, ako biljni lijek, ako se za biljni lijek traži periodično izvješće o sigurnosti, PSUR, rečeno mi je da se to ne dešava često, ali ne vidim zašto ne bi platili naknadu, jer biljna, biljni lijekovi imaju aktivne proizvode, aktivne sastojke, to nisu neutralni sastojci, mogu imati visoko aktivne e, proizvode. Dakle, ako se zatraži sigurnost na studije ili izvješće, mislim da bi trebali platiti naknadu. E, Amandmani 40 ili 4, i 42 isključuju biljne e, i homeopatske lijekove u potpunosti, a e, dobija se 90% na e, smanjenje cijene. Dakle, ne znam kakav je profit kak, farmaceutskih tvrtki, ali voljela bih da to komisija pojednostavi, da to komentira. Određen broj amandmana želi e, zajamčiti e, isključenje e, za registrirane certificirane homeopatske proizvode za glede godišnje naknade ili u potpunosti ih isključiti. Volio bih da mi komisija kaže da smatra da je ovo opravdano, da li misle da bi da homeopatski i biljni lijekovi ne izazivaju nikakve farmakovigilanske probleme. jer veliki broj kolega su e, uložili amandmane na tom pitanju. E, generički lijekovi sada, oni imaju, gleda njih treba manje za e, raditi analize, oni se odnose samo na PSUR i tu ima 50% aktivnih substanci. Komisija je ponudila smanjenje naknade od 25% na godišnjoj razini za generičke lijekove ja sam e, predložila da to e, bude puna naknada i gospođa Rodberent i gospodin e, Mišel Vazi su to isto podržali. Jer promjene koje sam ja predložila glede, na godišnjoj razini i izračunu godišnje naknade odnose se dakle na generičke lijekove i mi smo promijenili iznos, e, dakle dimenzije paketa koji se unose u bazu podataka, e, promijenili smo da se, da se izračunava samo aktivni sastojci. Dakle, generički lijekovi bi trebali plaćati manje po broju e, proizvoda. Isto tako, ponudili smo da se smanji ICT na godišnjoj razini i kada smo se dogovorili oko farmakovigilanske uredbe, e, rekli smo da EMA, e, Europska agencija za lijekove, e, treba obaviti posao prije nego što to dođe do tvrtki. Dakle, EMA je trebala samo nadzirati jako prisutne e, substance i odobrena je, odobrava se e, smanjenje naklade e, za PSUR i baze podataka koliko ima jako puno proizvoda na tržištu. Neki kolege su e, uveli novu kategoriju naknade za sve proizvode koji su na tržištu više od deset godina e, upravo zato što inovativna industrija tvrdi da nije pošteno što generički proizvodi imaju smanjenje naknada, a njihovi proizvodi ne. Da li nam komisija ovo može komentirati, da li je to ostvarivo, da li to može proći? Neki zastupnici su također tražili izuzeće za tvrtke e, u poteškoćama i kažu ukoliko tvrtka ima poteškoće da bi trebalo imati problem, e, pravo na izuzeće. Ja ne mislim da je to e, moguće, jer ne znam kako Europska agencija za lijekove može to procijeniti i kome, kome smanjiti općeniti teretu e, ovom zakonodavnom postupku. Dakle, nisam, nisam skroz uvjeren u to. Mi moramo e, izvući određen broj, e, određena sredstva kako bi ovo sve prošlo i uspjelo. ako svi budu dobili izuzeća, onda morat ćemo povećati osnovne iznose naknada kako bi to sve profunkcioniralo. Dakle, trebamo paziti na ovo sve i na posao koji potpada na e, pripada agenciji, Europskoj agenciji za lijekove. Dakle, htjela bi da komisija jasno objasni ovdje e, šta, e, što, što misli o ovim smanjenjima naknada i opravdanjima. Kolege koji su, ih, koji su tražili ta izuzeća nisu tu, nažalost. Neki kolege su go, rekli koliko bi su izvjestitelji trebali biti plaćeni, da li e, je komisija uopće uzmala razmatranje to da su izvjestitelji trebali biti plaćeni, ukoliko ne, zašto ne? Neki kolege su e, stavili plaćanje e, za izvjestelje i su izvjestelje i da to e, i da su ti troškovi tako veliki da slabo će što ostati Europskoj agenciji za lijekove. Volio bih da nam komisija kaže što Europska agencija za lijekove EMA radi što se tiče sigurnosnih studija zvanih PAS i periodičnih izvješća sigurnost proizvoda PSUR. Države članice tvrde da e, njihov, e, da dio naknada koji, e, koji im pripada da nije, dovolj, da nije zadovoljavajući. Ja sam čula razne procjene od država, država članica, evo iz nizozemske, u nizozemskoj je to dva puta veće nego u Ujedinjenom kraljevstvu, tako da ne znam što komisija misli o različitim naknadama koje se naplaćuju različitim državama članicama odnosno koje naplaćuju države članice. Gospođa Rod Berendt je tražila države članice daju jako detaljne račune e, nacionalnim agencijama da se bude transparentno oko naknada i oko toga što se naplaćuje. No e, ja se pitam kako to uopće može e, ući u izvješće o paušalnoj naknadi. Jer ako postoji paušalna naknada, mislim ako postoji diferencijalna e, naknada, da, može strašno da e, koliko se naplaćuje, ali ne znam, ne znam da li mi ne stvaramo jednostavno dodatni administrativni posao, a e, i u biti dovodimo u pitanje transparentnost. Ja mislim da je najveći, najveća, najveći problem veliki diferencijal u troškovima. Dakle, neke, neke države imaju E, visok, e, visoku cijenu rada, ali nisku, e, niske naknade. Dakle, dobro, ima tu puno elemenata koje treba pojasniti, možda to komisija može uraditi. I postoji, jedna, postoji određeni broj kolega koji su zabrinuti oko poticaja koje države članice daju za odbor za procjenu rizika farmakovigilancije, dakle prak jer oni sami, te države članice, ne žele se e, e, baviti tim poslom, jer su možda nervozni zbog e, problema oko sigurnosti lijekova koje imaju u svojim zemljama i kolege su zabrinute da kolege time pretjeraju odnosno države članice pretjeraju sa opterećenjem na prakove na te odbore. E, na zadnjem sastanku smo došli do zaključka da ne trebamo se miješati u to, jer kad države e, rade ta izvješća, ne žele ugroziti sigurnost lijekova. E, gospođa Rodberent je u amandman 52 E, to spominjala. Ja se pitam što komisija misli o tom pitanju. Također je e, dala amandman govoreći da e, izvjestelji su izvjestelji, ne smiju biti iz države koja podnosi zaht, na koju se odnosi taj, na koja podnosi zahtjev za analizu i ja sam predložila da države koje tra, traže analizu da dobiju pola naknade. Pitam se što komisija misli o tome kada sam razgovarala s ljudima koji e, vode prak sada taj odbor. E, rekli su mi da misle da mogu zaustaviti e, prekomjernu uporabu tog sustava internim procedu. Ne treba interne procedure. Mislim, htjela bih čuti što komisija o tome e, ima za reći. Zatim, e, globe za e, tvrtke koje se, koje, lažno izvijest, koje se lažno prijavljuju kao srednje mala poduzeća. Komisija kaže da trebaju platiti globo 10%, ukoliko su neispravno prijavljene, neki kažu 20 ili 50% veće. Gospodina Kudakis kaže da to uopće ne treba postojati, Dakle, volio bih e, znati što komisija misli o tome. Što se tiče tvrtki, moram reći da sam imala jedan slučaj gdje je tvrtka, e, gdje se tvrtka prema dobivenom pravnom zahtjevu se prijavila kao srednje mala poduzeće i e, dakle krivo se prijavila. Dakle, kakve su kazne, globe koje bismo trebali naplaćivati, da li bi trebalo biti veće nego što da li postoji problem e, u farmaceutskoj industriji, odnosno u zakonodavstvu u farmaceutskom. E, e, htjela bih da mi komisija ovo sve komentira. Postoji veliki broj amandmana koji dolazi iz industrije, iz FPR-a, o generičkim proizvodima, o, inovativnim proizvodima, traži se dodatne informacije o amandmanima 78 do 80 Htjeli bi da bude jasno kakvi su to zahtjevi i izvještavanja e, za Europsku agenciju e, za lijekove od EME. Dakle, I konačno e, amandman 152 od gospođe Grostet koja nije tu, nažalost, ona predlaže da dio farmak troškova e, operacije farmakovigilancije bude e, iz proračuna Europske unije. Ja nisam sigurna što u biti ovaj amandman znači, što, što, što treba predstavljati i kako se uklapa ovo sve, jer ako nakon svih detalja o zahtjevima za analize i svemu drugome e, vidimo šta tko plaća, onda na kraju netko kaže da Europska unija to treba sve platiti, pa uopće mi nije jasno koji je cilj ove rasprave. Dakle, možda gospođa Groste to može objasniti, ali nažalost nije tu. Eto, e, nadam se da ćemo uspjeti naći neko zajedničko tlo e, s komisijom, moramo iznijeti razumne prijedloge o ovim naknadama, bilo se radi o EMI, o tvrtkama, no uvijek trebamo imati na umu da je apsolutni prioritet sigurnost lijekova i zbog toga smo ovdje. Dakle, ništa ne smijemo raditi u kojeg ćemo groziti sigurnost, javnu sigurnost i moramo uvijek paziti na to da sustav eh, pomaže tvrtkama. Hvala. Hvala Linda. Sada ćemo započeti odmah sa raspravom. Prije toga ćemo dati riječ našoj osobi za kontakt sa EMOM, dakle Rod Berend. Hvala vam puno, Matijas. Dopustite mi samo par komentara. Ja sam i sama uložila neke amandmane pa ću razložiti neke stvari od onih koje me rekla Ema. Možda jedno načelno pitanje. Linda se pozvala na amandmane gospođe Grostet i neke druge o e, članka 102. Ja nisam shvatila da treba doći iz e, proračuna Europske unije, već iz i javnog proračuna. Nadalje, farmakovigilancija, je li to nešto što samo industrija treba plaćati? To treba vidjeti. Ako kažemo da je sigurnost pacijenata važna, a radi se o proizvodima koji su odobrene na nacionalnom nivou. Ako kažemo da se radi o isključivoj odgovornosti industrije, meni to ne ukazuje na povjerenje. Jer trebamo znati da je sve to odgovornost zdravstvenog sustava država članica. A situacija kakvu imamo sada rezultat je toga što države članice nisu posljednjih desetljeća na pravilan način radile jer se nije povezivalo podatke iz zemalja članica i zbog toga nam je toliko dugo trebalo da dođemo do zakonodavstva na europskoj razini. Već dugo sam razmišljala o toj povlaštenoj industriji koja se mislim ne možete opravdati. Mislim da je javno zdravstvo i dalje javno pitanje. Što se tiče amandmana gospođe Grostet, ako je to samo da se e, sve skupa e, malo više zamuti situacija, onda mislim da nema pravi učinak. Pitanje jest, hoćemo li dati poticaje da bi se ponovno financirao nacionalni sustav? I tu dolazimo do ključnog pitanja. Radi se o pitanju izvješćivanja, o, količini novaca, na koji način se organiziraju naknade, a države članice i upravni otpori Dakle, već mjesecima rade na taj način pod vodstvom nizozemaca da iz Europske medicinske agencije iskamče više novaca. Zašto? Zato da bi se same financirale e, zbog e, malih nacionalnih proračuna. Ja zapravo suosjećam s tim nacionalnim agencijama iz Nizozemske, Njemačke ili bez obzira iz koje zemlje dolaze, ali to su male agencije. I ako gledamo na kvalitete izvješća kada se priprema odobravanje far, nekih e, u smislu normalnog farmaceutskog proizvoda, kada se ne radi o farmaceutskoj farmakovigilanci dakle kada gledamo kvalitetu odobravanja farmaceutskog proizvoda, razlika je velika od jednog tijela do drugog. Bojim se da Europska e, agencija za lijekove neće e, javno reći da nisu svi dobri. A privatno će vam reći da su neka izvješća jako dobra, druga pak nisu. Neka čak nisu niti na jednom od službenih jezika Europske medicinske agencije. Zato bi zašto bi se plaćalo kada je neki posao loše obavljen? Dakle, moramo pogledati kakav je taj sustav financiranja. Ako to financira EMA, onda ne moramo zato dobiti nešto za uzvrat. A e, e, moram biti brutalna, ali ove nacionalne agencije nisu baš uvijek kakvi bi trebale biti i bojim se da njihovi upravni odbori ne bi smjeli biti, e, biti osobe koje zapravo traže da e, se na taj način financiraju njihove tvrtke. Mjesecima se radilo na nekim stvarima, na primjer kodeine koji se stavlja u sirupe za kašalj. Ta tvar e, može e, izazvati neke nuspojave, baš kao što znamo i e, da nuspojave mogu biti i u nekim kontracepcijskim pilulama. A sad se traži da se taj E, dosije u Putijemi. Zašto? Zato što neke nacionalne agencije žele e, jednostavno da ne budu za to odgovorne. Ja mislim da osoba koja se to upućuje da je e, tu nešto u redu i prati, ja kažu da nam trebaju neke informacije iz države članice ali to je zapravo nešto grozno. Mislim, e, ne mogu, barem od EME nisam čula to, znači e, da bi se radilo o tome da ako oni ne dobite podatke da neće moći o tome raditi. Ja mislim da je sasvim jasno da ako neka zemlja uputi neki dosje EMI, da onda izvješće ne može biti iste zemlje. To je jasno. Postoje još također i pitanja naknade za upućivanja dosjea kada se obraća EMI. E, Linda i drugi su e, to e, malo iznijansirali. Mi se moramo gledati što dobivaju zemlje članice. Ne mogu dovesti u pitanje da određeni postotak tog novca ode zemlji članici, ali me zanima što će oni s tim novcem napraviti i želim ih prisiliti da nam kažu što su oni napravili. I zato sam uputila, uložila amandman da oni to trebaju reći i to na neki razumljiv način na jeziku koji je e, odobren. I mislim da tu nema kompromisa jer e, moraju dati jedni nešto i drugi moraju dati drugo za uzvrat. A neke zemlje sad jako žele dobiti, a ne žele baš dati. I e, Ema nije krava muzara. Ne slažem se sa e, stavom nekih osoba u upravnom odboru na nacionalnoj razini zaista imaju loše stavove. Što se pak generičkih lijekova tiče, e, slažem se s Lindom, to će biti tipično situacija gdje će se obratiti EMI. E, često se radi o situaciji kada je patent istekao i e, treba dakle se tu dakle nešto napraviti i po tom pitanju se slažem sa Lindinim amandmanima. Ja sam htjela dodati nešto mojim amandmanima. Jasno mi je da je Europskoj agenciji za lijekove potreban novac, zbog toga nisam dovela u pitanje godišnju naknadu. Ali mislim da moramo vidjeti kakav će se, koji će se posao za taj novac napraviti. I zaista e, treba vidjeti e, situaciju sa naknadama za izvjestitelje. A ono što je rekla gospođa Parvanova također stoji, nacionalne agencije ne mogu onda još jednom e, naplatiti tu situaciju i trebamo vidjeti kako će novac iz zeme e ići u nacionalne agencije. To se treba riješiti jer za sada takva situacija i dalje postoji. A osim toga imam još i neke dijelovi koji su možda malo više stručni i tu bih htjela da agenciji uklonimo određenu dozu birokracije. Znam da se traži od industrije da jasno stvari kaže, ali mislim da nije sve na emitu, to su članci 76. i 11. Moja amandman 87. želi eh, da eh, se ta godišnja naknada uspostavi nakon šest mjeseci. Prila sam to svemu i oni smatraju da je to i racionalno i moguće. A amandman 11. odnosi se na lijekove koji su često primjenjevani. 80% mislim slažemo se nisu nikada bili e, poslani na provjeru EMI i ja mislim da ta paušalne e, naknade mogu predstavljati teret za male tvrtke koji jednostavno nije prihvatljiv. Hvala lijepa Dagmar od Berend. Sada riječ dobivaju izvjestitelji u Sjeni kao prva Pilar Ajuzo, a potom kolegica Parvanova. Pilar Ajuzo, izvolite imate riječ. Hvala lijepa predstavajući. Želim čestitati izvjestiteljici izvrsno je odradila posao kao i obično. Zahvaljujem se također i gospođi Rod Berend na e, obrazloženjima jer ona je stručnjak za ovo područje. Što se prijedloga tiče, ja moram reći da sam ja E, uložila čitav niz amandmana zajedno s gospođom Parvanovom i s gospođom Grostet. Neke se stvari u izvješću moraju e, točnije objasniti. E, ne smijemo imati naknadu koja će biti naplaćivana na dva mjesta i treba također razlučiti E, nadležnosti između Europske agencije za lijekove s jedne strane i država članica s druge strane. Kao e, posljedica toga e, vidimo da izvjestitelje koje imenuje država članica moraju primiti određenu naknadu. Međutim, ako to rade određena tijela, za taj posao trebaju biti e, korektno nagrađeni. E, nadam se da će u raspravi s izvjestiteljicom i s izvjestiteljima u sjeni da ćemo moći razgovarati vrlo detaljno o tim amandmanima i doći do konačnog glasanja. Hvala E, sada riječ ima kolegica Pavanova. Hvala. E, zahvaljujem se Lindi i drugim kolegama na radu na ovom dosjeu. Znam da je on od izuzetne važnosti kako bismo uspostavili jasan sustav. Moramo uspostaviti naknadnu kako bi sustav farmakovigilancije bio dobar. E, htio bih govoriti nešto o osobi koja ima autorizaciju za e, stavljanje tržište. To je zapravo e, koncept koji se mora sasvim pojasniti. Dakle, govorimo o jednom entitetu koji će, odnosno tijelu koje će to raditi. Što se tiče o definicije E, jedinice e, za e, naplatu. Slažem se s onim što je rekla Linda i mislim da se tu treba isključiti ime medicinskog proizvoda. Na taj način ćemo spriječiti da, se, da medicinski proizvodi imaju različita imena. Zatim moramo gledati na posljedice periodičnih izvješća i e, ako se radi do periodičke e, provjere, tu se ne smije e, dodatno naplaćivati. Što se tiče smanjenja godišnje paušalne naknadne, e, profil ispravnosti proizvoda u medicinskom proizvodu je ako ne treba, dakle, za to napraviti više posla, ako agencija nema više posla, onda podržavam prijedlog komisije da se smanje godišnja naknada ako, kada se radi o generičkim lijekovima. E, dakle, smatram da to treba napraviti za e, uvrižene medicinske proizvode i oni koji su u korištenju Europske zajednici za više od deset godina dakle, treba smanjiti naknade. Što se pak tiče naknada koje se plaća Europskoj agenciji za lijekove, e, moramo imati veliku transparentnost. Izvješće najprije treba načiniti EMA i mora poslati svim relevantnim tijelima od država članica, revizorskog suda, e, Europskom gospodarskom socijalnom vijeću, komisiji parlamentu, dakle to treba raditi godišnje. Što se tiče onih koji imaju odobrenje za e, stavljanje proizvoda na tržište, to treba e, e, učiniti u skladu s člankom 75. Svi amandmani moraju se zasnivati na troškovima za agenciju i e, treba se raditi u skladu s člankom 15. E, stavkom 4. A e, što se tiče prijedloga komisije koji toplo pozdravljam, kao i ovo izvješće. Nadam se da će to omogućiti pojednostavnivanje i veliku transparentnost predloženog e, zakonodavnog akta. E, drago mi je što ću i dalje surađivati s Lindom i mislim da imamo strok za dobre pozicije za plenarnu. U ime ECR-a kolegica Marina Jana Kudaksis. Mislim da ovdje mogu mirno reći da otvaramo Pandorinu kutiju. Slažem se sa svim što je rekla Linda o pitanjima komisije. Mislim da ta e, pitanja moramo pojednostavniti. Međutim, među stvarima koje je upravo spomenula e, e kolegica u izvjestiteljima koji ne dolaze iz određene zemlje članice, što je rekla dakle Dagmar. Zemlje članice moraju e, razmjenjivati informacije, to je zdravorazumski. Ali to e, je povezano i s nekim troškom. U redu ako to ne predstavlja nikakav trošak, ali ako predstavlja neki trošak, onda moramo to imati na umor jer protivno ćemo naići na neke nedostatke. Druga stvar, tko plaća i e, e, e, tko ima koji dos koju odgovornosti farmaceutska industrija i zemlja članica. tu sam nekako zapravo nisam sigurna što trebamo reći. S jedne strane ne smijemo e, bacati kamenje na e, farmaceutsku industriju, ali s druge strane ako se radi o njihovom lijeku isto onda opet ne mogu oni sve raditi. Dakle, tu nisam sasvim sigurna kako treba postupiti. E, neke e, zemlje su uložile određene amandmane, e, ja ih razumijem jer imaju puno poteškoća i pokušavaju braniti e, vlastitu industriju. U svakom slučaju sad ću stati i želim Lindi sreću s kompromisnim amandmanima. Hvala lijepa, time smo došli na kraj rasprave, odnosno dajem riječ predstavniku komisije. Hvala lijepa na svim ovim komentarima, primjedbama i amandmanima koji su dani. Ovo također pokazuje u koliko je mjeri ovaj prijedlog težak. E, bit će konsultacije javnosti koje će vjerojatno biti vrlo teške. Nadamo se da ćemo naći e, rješenja i odgovor za naše pitanje. O tome se sada razmatra i u vijeću. Počet ću o financiranju sustava iz naknada. E, naš prijedlog e, je e, nešto gdje mislimo da je naš pristup zapravo slijedio onu situaciju kakva je postojala u vrijeme usvajanja zakona o farmakovigilanci I mi smo smatrali da se sve to treba financirati iz naknada i e, da je pružatelj usluga taj koji mora biti odgovoran za plaćanje naknada. Neke agencije sada naplaćuju godišnje naknade za e, centralno odobrene projekte, a postoji ograničen broj e, aktivnosti koji se može financirati iz izbora, izvora. Treba vidjeti isto tako e, kako se troše javna sredstva u okviru tog sustava. Neki e, smatraju da postoje i drugi argumenti i e, neki izvori financiranja iz zemalja članica. Što se pak tiče jedinica za naplatu, Moramo biti pošteni, te jedinice za naknadu se koriste e, kod pojedinačnih tvrtki, ali trebalo bi zapravo u najvećoj mogućoj mjeri da to odražava broj proizvoda koje tvrtka ima na tržištu. A sigurnost i ispravnost proizvoda važna je ama baš za svaki proizvod. Dakle, tu moramo paziti e, definiranje imena iz e, direktiva 2001 kroz 83 je definicija koja se e, mora koristiti jer e, tu, a to se ne odnosi na jačinu lijeka. Moramo isto tako gledati tko zapravo ima E, odobrenje za stavljanje na tržište, a e, ne e, sam grupu u tom smislu. Sada pak nešto o različitim naknadama. Naknade za upućivanje lijeka na provjeru. Tu moramo paziti. Tu su troškovi, gledamo za koje je E, proizvode trošak puno veći nego za druge. I tu moramo uzeti u obzir trošak koji zato ima e, i zemlja članica. E, mi smatramo da takvih slučajeva otprilike 40 godišnje. Drugo je pak pitanje kada govorimo o onim e, E, s upućivanjima lijekova na analizu e, e, koja, za koje treba platiti vrlo visoke naknade. Ako se radi o samo jednoj ili dvije tvrtke, trebamo paziti koja je visina naknade, jer bi, ako je to slučaj, onda moglo doći do nerazumno visokih naknada. Sa stanovišta javnog zdravstva mislim da zemlje članice ne bi smjele imati ništa što bi ih odvratilo od aktivnosti s polja farmakovigilancije. Međutim, e, s obzirom da će doći do revizije sustava farmakovigilancije nakon skandala s medijatorom tu e, agencije javnog zdravstva mogu manje birati hoće li se takve analize slati EMI, a e, u mnogim zemljama to je sada postalo obvezno. A što se tiče e, agencije Prag, oni su rekli da se situacija već sada poboljšala, te smatraju da mogu se nositi s brojem e, predmeta koje e, zaprimaju. Međutim, ova situacija nije ista kao s odobravanjem e, da se neki medicinski proizvod stavi na tržište. Vidimo da se sada javljaju i nove agencije i da imamo i suizvjestitelje koji rade na ovakvim analizama. Mislimo da će se to dobro razvijeti u budućnosti. E, e, naknada e, od 19.000 eura je nešto što smatramo dobrim E, mi smo to izračunali s obzirom na troškove Europske agencije za lijekove i država članica. Mi smo e, našu računicu zasnovali na 30% troškova Europske agencije za lijekove, a 70% su zemlje članice. E, mislimo da e, ćemo tu ostati na broju od 600 takvih analiza i e, tu će EMA imati puno veći broj predmeta nego u prethodnom slučaju. Što se tiče kada se treba plaćati godišnja paušalna naknada, e, mislim da bi se to već trebalo početi sada jer agencija stalno e, mora financirati svoje aktivnosti a e, njezina i jedina uloga nije farmakovigilancija na europskoj razini. Dakle, to je nešto što moramo pojasniti, a e, nekako smo smatrali da je prvi srpnja optimalan datum za to plaćanje, ali vidjet ćemo što će o tome odučiti e, donositelji zakonskih propisa. Što se tiče delegiranih akata, o tome raspravljamo sada e, s vijećem i želim samo postići članove ovog odbora da je fleksibilnost e, zaista važna za godišnju naknadu zato što ovaj sustav se tek pokreće, postoji čitav niz parametara koji e, će e, trebati sada prilagoditi s obzirom na broj jedinica za naplate i troškova koje ćemo izračunati. Ako imate pitanja, pokušat ću sada odgovoriti na E, neka od njih, ali e, ako nema vremena zato pokušat ćemo vam napismeno dostaviti odgovore na vaše pitanje jer koliko sam shvatio e, da smo prilično već u zakašnjenju prema dnevnom redu. Što se tiče homeopatskih lijekova i biljnih lijekova, treba vidjeti koliko dakle ima negativnih reakcija na te lijekove. Glavno pitanje je naravno ispravnost e, tih ljekova, lijekova a samo izdavanje e, odobrenja u postupku farmakovigilancije ne ovisi o tome o, kakvoj se kategoriji lijeka radi već samo učinkovitosti za sada je samo pet biljnih e, supstanci uključeno E, u e, zahtjeve PCR, jedno za 2016. drugo za 2018. godinu. A e, koliko mi znamo, mislim da tako nešto ne postoji niti za jedan homeopatski pripravak, što samo pokazuje u prirodu toga. Što se pa generičkih lijekova tiče, E, mi e, smo tražili da e, ovo nije mjesto da se to traži sve zaseke. Za sad kažemo da se kod genetičkih lijekova to traži za 10 ili 15 posto sastojaka. Trenutno, inače, EMA E, ne može kvalificirati e, nus pojave za generičke lijekove specifično, međutim od 2012. godine EMA je e, primijetila 70 nus pojava i kaže se da E, puno e, situacija može biti oni e, kažu da ih je bilo otprilike više od 2000 za koje bi se trebalo pokrenuti neka analiza. Dakle, ima zapravo diskrepancija u tim brojkama. Evo, to je rezultat rada prve godine. Što se tiče E, lažnih deklaracija malih i srednjih poduzeća, ako se napravi lažna deklaracija, tu zapravo problem postoji u definicijama, a Europska agencija za lijekove će morati se e, pozabaviti tim pitanjem. E, treba ćemo vidjeti koje su tvrtke, zapravo tvrtke koje su na nacionalnoj razini dobili odobrenja. To ćete treba vidjeti, naš prijedlog govori o 10%, ali treba će još neke stvari izmijeniti na tom području. E, naplate za su izvjestitelje. Točno je da to nismo uzeli u obzir u našem prijedlogu. Iz tog razloga ta je rasprava od značaja za e, vijeće, ali postavlja se pitanje na koji način proporcionalno povećati e, taj e, tu visinu naknade. Moramo uzeti u obzir nacionalni proračun, međutim teško je uspoređivati e, i e, te različite proračune po agencijama i naknade o koje oni predlažu. Dakle, to će biti e, prilično teško za odrediti, a morat ćemo se time pozabaviti u sljedećoj fazi ovog projekta, naročito kada budemo došli do uredbe i morat ćemo tješnje surađivati s nacionalnim agencijama kako bismo shvatili koliko koštaju, e, e, e, koliko košta to što oni rade. Što se transparentnosti tiče, godišnje izvješćivanje ima određenu strukturu, to parlament poznaje, ali morat ćemo vidjeti koliko informacija možemo dobiti u odnosu na administrativno opterećenje koje ćemo procjenjivati u trenutku kada budemo finalizirali ovu uredbu? Evo, e, trebali bismo vam prosjetiti dodatne informacije vezane za brojke i za postotke. Hvala lijepa. Za kraj dajem riječ izvjestiteljici Linda McKevin. Izvolim riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala svim kolegama na komentarima. Mislim da cijela ova rasprava o tome ko plaća e, taj rad e, potreban za farmakovigilanciju e, ja mislim da to nisu prevelike naknade. Naravno, da sve to skupa košta puno više novaca nego što mi možemo naplatiti u obliku naknada. A kad dođe do skandala, oni koštaju milijune eura. I tako da troškovi upućivanja dosjeja EMI po mom mišljenju su u nekim slučajevima puno viši nego u drugim slučajevima, a mi govorimo o paušalnim iznosima. neki neki su zagovornici toga da se naplaćuju pravi troškovi, a ne paušalne svote. Međutim, u tom slučaju bi neki put troškovi bili astronomski visoki. Tako da mislim da je taj pristup da imamo paušalne naknade bolji. I da je bolje da tu dođe do podjele troškova na kompanije prema broju njihovih proizvoda. Nisam dobila mnogo prigovora od e, proizvođača, e, ono o čemu je tu riječ, mi više tu raspravljamo sada o detaljima. Što se tiče pitanja o tome tko bi trebao biti izvjestitelj, odnosno suizvjestitelj, kad dođe do upućivanja dosija, e, tu trebamo razraditi smjernice cijelog tog, e, cijele te procedure, cijelog tog postupka. Bilo bi mi drago kada bi komisija mogla još više razjasniti. E, već smo razgovarali o homeopatskim biljnim lijekovima. Možemo li razjasniti da homeopatski lijekovi koji su registrirani su i tako i tako oslobođeni Dakle, da samo oni gdje se traži odobrenje za stavljanje na, u promet, da se onda e, naplate i naknade. Jer ako postoje aktivne djelotvorne tvari, ako se, dakle, ako dođe do problema i ako se nešto treba poduzeti kako bi se problem riješio, onda bi bilo logično da se tu naplate i naknade. Ja ne vjerujem da su postojali slučajevi nuspojava u vezi sa homeopatskim lijekovima, nemam informacije o tome. Ali možda mi neko može reći nešto drugom ako neko ima takve informacije. Dakle, do koje mjere tu postoje baze podataka. Dakle, razgovaramo o samo onim proizvodima za koje se traži odobrenje za stavljanje u promet, a ne o ljekovima koji se mogu staviti na tržište bez toga. Mislim da u mnogim slučajevima možemo naći rješenja, ali moramo zapravo doći do dubinski istražiti tu temu. Da, zapravo da li bi agencija EMA trebala biti e, financirana ili da li bi trebala sama sebe financirati, odnosno e, pokrivati troškove svog postovanja pomoću naknada koje, koje naplaćuje. E, s naše točke gledišta ovdje u parlamentu nije, nije baš jako praktično e, nemati odgovarajuće informacije o cijelom tom, svim tim procedurama kako funkcioniraju. Hvala lijepa Linda McEwen. 27. Dakle, danas smo o tome raspravili. 17.12. ćemo glasati o ovom izvješću. E, negdje u travnju bismo onda o tome raspravljali na plenarnoj sjednici. Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama koji su sudjelovali u raspravi, a sada nastavljamo sa točkom 7, točkom dnevnog reda 7. Izvjestiteljica je Pilar Ajuzo i ona sada dobiva riječ. Izvoli. Pilar. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mm, govorimo o izvješću o biljnom reproduktavnom materijalu. Ovaj prijedlog pokušava biti jednostavniji i fleksibilniji kad se radi o biljnom reproduktivnom materijalu što se tiče učinkovitosti, e, raznolikosti, e, bioraznolikosti, a također i e, govornica je prekinuta i upozorena da mora govoriti u mikrofon. Dakle, postoji 12 različitih direktiva kojima je to do sada bilo regulirano, 146 članaka i mnogo e, aneksa i e, gotovo 19 delegiranih akata. E, ovaj prijedlog kaže da bi bilo tko ko se ovim bavi u svoje slobodno vrijeme, dakle ne profesionalci da mogu nastavljati razmjenjivati e, biljni reproduktivni materijal sa drugim hobi proizvođačima i da ne potpada pod ovu e, direktivu. A to znači da bi izvjesne vrste bile predmet, odnosno potpadala je po ta pravila registriranja, a druge ne. Također bi došlo do smanjenja administrativnog opterećenja i bilo bi moguće staviti na tržište bilo kakav biljni reproduktivni materijal, a da pritom taj materijal nije obavezan E, na registraciju. Dakle, to je prijedlog komisije. Moj, naše je mišljenje da e, spajanje tih 12 postojećih tehničkih direktiva znači da bi pod ovom jednom uredbom e, bili povezani pod jednu, stavljeni pod jednu kapu vrlo različiti sektori, a to bi dovelo do Eh, poremećaja na tržištima, odnosno do neravnoteža na tržištima, a to znači, na tržištu, a to znači da ima tu previše eh, općih mjesta za jednu ovako tehničku uredbu. Eh, tu postoji pomekanje jasnoće i previše je prostora za različite interpretacije, odnosno mogući su veliki problemi kod primjene. Komisija komisiji prijedlog sadrži previše delegiranih akata, kao što sam rekla već preko 90, to znači da bi mnogi elementi bili izvan E, ovog osnovnog zakonskog teksta. Zato sam ja tu e, unijela veliki broj pojašnjenja i definicija, kao što su definicije različitih tipova biljnog reproduktivnog materijala. Također smo i komercijalni, aspekt pokušali uključili. Prijedlog ne definira vrste koje su e, podložne e, registraciji što bi značilo potrebu delegiranog akta u buduće, a to bi značilo e, odlaganje, odnosno poremećaj na tržištu. Dakle, uvjeti za vrste koji koje bi bile podložne obveznoj registraciji. Dakle, smatramo da bi trebalo definirati, odnosno točno popisati vrste koje moraju biti registrirane. Kad je riječ o vrstama koje ne moraju biti registrirane, mislimo da bi trebale imati rokove za stavljanje na tržište ograničenih količina reproduktivnog materijala. Trenutno stvaramo ili možda stvaramo jedno paralelno tržište za neregistrirane vrste. Kad se radi o ljudima koji e, su aktivni u organizacijama za očuvanje e, biljnih vrsta, e, komisija predlaže da bi one, takve organizacije trebale biti isključene, međutim time bi se moglo zaista stvoriti paralelno tržište za, ove, za ovaj reproduktivni materijal. A kad je riječ o, o razmjeni reproduktivnih materijala između onih koji se bave proizvodnjom tog materijala u neukomercionalne svrhe e, dakle tu mora biti riječ o lokalnim vrstama i nišama na tržištu koje moramo vrlo jasno definirati kako bismo izbjegli e, neprimjerenu primjenu ovog predloga. Mikropoduzeća bi također trebala biti e, dio ovog registra jer to su poduzeća koja su zapravo većina e, proizvođača u ovom sektoru. To su proizvođači koji imaju do 10 zaposlenika. Ako bi sva ta poduzeća bila, biti, bila izuzeta od ovog E, od, ovog, od ove uredbe, onda bi veći dio tržišta zapravo bio izuzet od e, pravila ove, od, od toga da se na njih primjenjuje pravila iz ove uredbe. A također nam nisu potrebne niti revizije svake godine. Mislim da bi to trebalo biti prepušteno zemljama članicama, da one o tome odlučuju kako smatraju da je potrebno i prema, prema kako se e, potrebe pokažu. Što se tiče inspekcija i uzoraka i povećanja u tom smislu, o tome bi trebalo odlučiti prema potrebama, a ne slučajnim odlukama nadležnih tijela. Nadalje, nešto što je po meni vrlo važno kad se radi o ovoj novoj uredbi je činjenica da Europska komisija E, hoće e, predlaže e, osnivanje jednog registra klonova smatram da bi to trebalo ukinuti maknuti iz ovog prijedloga mislim da je to konceptualna greška zašto to kažem ja nisam stručnjakinja za klonove to je točno ali već 30 godina radim u svojoj zemlji na registru vrsta ono što znam i ono iskustvo koje imam znači da kad sam kad razgovaram sa stručnjacima za e, genetiku biljaka iz tih razgovora sam naučila i imam dovoljno razumijevanja za to da znam da bi ti klonovi zapravo trebali biti povučeni iz ovog prijedloga ovaj prijedlog da se dakle osnuje registar klonova mislim da bi trebalo e, maknuti iz ovog prijedloga i mislim da imam podršku drugih zastupnika u tom pogledu i mislim da je to važno. Dakle što se tiče pitanja klonova u ovoj uredbi postoji vrlo jasna definicija klonova koja je potpuno u skladu sa Međunarodnom organizacijom za zaštitu novih biljnih vrsta, ali potom se tu u tekstu govori o drugim vrstama klonova i o izvjesnim genotipovima koji bi mogli biti različiti, a koje se može naći u izvjesnim vrstama, biljnim vrstama. A njih se e, može tretirati na e, drugi način. Za mene je to potpuno neprihvatljivo u jednom zakonskom tekstu. Ne možete imati definiciju, a potom primjenjivati nešto drugo što je e, slično, ali donekle različito i funkcionira kao izvjesna paralela ovoj prethodno ustanovljenoj definiciji. Dakle, moramo jasno reći što znači vrsta, što je selekcija biljaka, što je klon. Ako želite o tome razgovarati sa mnom, e, vrlo ću rado se upustiti samo u taj razgovor, ali sada nemamo vremena za tu raspravu. Hvala lijepa. Riječ ima Pavel Pok. Hvala gospodine predsjedniče. Ja molim e, sve da stave svoje slušalice, ja ću govoriti češki. Slažem se i u izvjesnoj mjeri i podržavam ovo mišljenje koje je iznijela izvjestiteljica. Zapravo imam cijeli niz pitanja u vezi sa ovim stvarima. Jedno od tih pitanja je zašto se u ovaj prijedlog uopće podastire u vrijeme kad zapravo nećemo imati vremena pozabaviti se ovim dosijeom uh, unutar saziva, ovog saziva parlamenta. Razgovarao sam sa mnogim dionicima i svi su mi rekli jednu stvar, a to je da je trenutno uh, postojeći EU sustav međunarodno priznat smatra se vrlo dobrim i smatra se da ga, da, treba, da ga treba zadržati. Dakle, zašto popravljati nešto što nije pokvareno? Zašto pokušat, pokušavate nadomjestiti 12 direktiva jednom jedinom koja ih neće uspješno nadomjestiti? Komisija pokušava ukluditi pitanja kao što e, je na primjer reproduktivni materijal u šumarstvu u ovu direktivu, a to zapravo je potpuno izvan e, opsega primjene ove direktive. Potom sjeme u vrtlarstvu, to su potpuno druga područja. Svaki pokušaj da se sve to uključi u jedan jedini zakonodavni akt, to je sve osuđeno na neuspjeh. E, javnost je zapravo vrlo e, odlučna u tome da inzistira da se ne mijenja nešto što funkcionira. Iskreno rečeno, ja nemam odgovore na ova pitanja. Kad pogledate e, predstavke, građana, kad pogledate feedback koji dobivamo od naših građana, vidjet ćete da mnoge te predstavke se bave stvarima koje uopće nisu uključene u e, ovaj prijedlog, kao što je razmjena među neprofesionalcima E, genetske torbe i drugi izvori za znanstvena istraživanja. Komisija, komisija tvrdi da ne želi razvodniti trenutno zakonodavstvo, ali zašto u tom slučaju, zašto e, e, razvodnjavate trenutno postojeća pravila, a ovaj prijedlog doista to čini, dakle razvodnjava postojeća pravila. Odgovor je možda negdje u direktivi, možda u predloženoj europskoj registraciji. Dame i gospodo, već postoji, ta stvar već postoji, dakle europska registracija. Ako neko registrira svoje sjeme na nacionalnoj razini, to znači da će nacionalna institucija to automatski poslati u europski registar. Dakle, mi već imamo europski registar, ali ovo što sad činimo je da stvaramo jedan, jedan, eh, jedan eh, marketinški alat za velike multinacionalne eh, kompanije, odnosno otvaramo im vrata za ulazak na europsko tržište, na, na tržište u Europskoj uniji. Riješili smo se akte kao instrumenta koji bi brutalno e, e, imao brutalne efekte na području kopirajta e, a sad imamo ovo na stolu što bi e, po mom mišljenju predstavljaš elemente koji bi štetio industriji sjemena, odnosno biljnog reproduktivnog materijala u Europi. Ovo što je komisija predlaže značilo bi 90 dodatnih delegiranih akata. Da li doista trebamo e, glasati za prijedlog koji će komisiji dati blanko ovlasti? Ovo je potpuno bizarno, ovo je potpuno absurdno. Ovo ne bismo trebali učiniti. Što se tiče mikropoduzeća, izvjestiteljica je e, to vrlo dobro rekla. Ako ostavimo prijedlog ovakav kakav je, onda ćete mm, ta mala poduzeća a koja su u stanju potpuno snabdjevati kompletno tržište u mojoj zemlji, ne samo malim e, količinama sjemena za vrtlare, nego i sjemenom za proizvođače žitarica. Onda potpuno je besmisleno Ovo je potpuno besmisleno što se tu dakle predlaže, dakle E, moramo definirati male proizvođače. Članak 36 treba podrobnije pogledati jer ovakav kakav je predložen ne koristi nikome. Ako kad bi se ova E, ovaj prijedlog bavio trenutno polulegalnim ili, ili legalnim situacijama u mnogim zemljama članica, naime doista postoji e, jedno e, sivo tržište reproduktivnog materijala. Međutim, ovim rješenjem se ništa od toga ne rješava. Što se mene tiče, temeljno pitanje je koji je bio problem koji je to problem primijenjen u zemljama članicama koje je trebalo riješiti i e, e, zbog kojeg je ovaj prijedlog uopće izrađen. Nitko nije tražio nikakve izmjene i ne vidim zašto bi e, išli mijenjati status quo koji imamo. Što ćemo ovim pojednostaviti? Ovim ćemo stvari samo dodatno zakomplicirati nepotrebno zakomplicirati. Ja mislim da će ovo biti e, štetno za sve. I zato sam jako rezerviran prema ovom prijedlogu i podržavam izvjestiteljicu kad kaže da moramo pokušati poboljšati ovaj prijedlog komisije amandmanima, naravno, ali obzirom na vremenski okvir koji nam stoji na raspolaganje, to će biti vrlo teško. I zato moram reći ja zaista intenzivno razmišljamo razmišljam o tome da uložim amandman kojim bi e, e, predložio potpuno odbijanje, odbijanje cijelog ovog prijedloga i vraćanje komisije ovog prijedloga. Ne vidim zašto bismo se ovim trebali baviti u ovom vremenskom okviru. Hvala, to je bila vrlo jasna izjava, doista. Hvala lijepa, riječ ima Korin Hvala predsjedniče. Hvala izvjestiteljici na ovom izvješću e, o izuzetno važnoj temi jer su je jer sjemen temelj e, prehrambenog lanca i stup e, prehrambene sigurnosti, ne samo tržišno kategorija, to je nešto čime se jamči opstojnost postojećeg sjemenja u Europi i prilagodba klimatskim promjenama. Dakle, ovdje nije samo stručno tehničko pitanje, već sveobuhvatno koje je opravdalo e, zainteresiranost velikog broja naših sugrađana koji potpunosti razumiju o čemu se radi. U, u velikom dijelu sjemenje javno dobro i očuvanje bioraznolikosti radi se u netržišnom okviru i to bi trebalo tako i ostati. Komisija nudi, otvara e, zanimljive puteve, treba e, mnoge stvari raditi. U e, poljoprivredno-biološkoj e, industriji bi trebalo zadovoljiti neke zahtjeve. Komisija je priznala da postoji potreba da se prilagode neka pravila i da postoje i određena izuzeća i ja im e, ja pozdravljam to osviještenost. Također e, predviđaju za vrtlare, poljoprivrednike koji uzgajaju svoje sjeme i udruge koje promoviraju bioraznolikost e, određena izuzeća i važno je da razmjene između poljoprivrednika budu priznata kategorija kao što to predlaže u tekstu, a određene definicije bi trebalo odnosno pojasniti napose one e, u kojoj je riječ o heterogenom materijalu i u materijalima koji ne smiju sadržati mješavine niti e, trebaju biti zaštićene e, patent, odnosno patentirane. Gospođo izvjestiteljica je predložila ukidanje klonova i u se slažem s tim prijedlogom. Manja domaćinstva koja proizvode i razmjenjuju svoje, svoje sjeme ne bi smjeli biti e, razmatrani, odnosno tumačeni kao proizvođači i to mora biti precizno rečeno. Razmjena manjih količina treba biti isključena iz ovog zakonodavnog prijedloga. Napose ovdje mislim na e, materijale niša i e, kada je riječ o mikropoduzećima e, europsko zakonodavstvo odnosno e, uvjeti o 2 e, milijuna prometa, eura prometa i 10 zaposlenih ne može biti promijenjeno, ali mislim da bi trebalo imati uzeće za određene udruge koje se bave konzervacijom sjemena jer to podrazumijeva da imate puno zaposlenih i samim tim se ne može uvjet o 10 zaposlenih primjenjivati na njih biljke za otvornu polinizaciju ne bi trebale biti podređene certifikaciji i konačno u vezi s dosijevom e, e, koji smo razmatrali jutros predsjedniče, ja podržavam e, princip kontrole nadzora od strane javnih vlasti, a ne nikog drugog, jer samim tim što to mala poduzeća ne mogu raditi, snos taj teret, već je to na javnim vlastima. Eto, toliko od mene. Hvala predsjedniče. Hvala i izvjestiteljici na objašnjenju svojih stavova. Postoje neke stvari oko kojih se mogu složiti s izvjestiteljicom, a druge e, o kojima ne mogu. Gospođa Ajuso, izvjestiteljica, dosta dobro propituje potrebu e, postojanja ovog cjelokupnog prijedloga, jer postojeće zakonodavstvo nije zastarjelo i ne postoje e, velika nezadvojstva s tim u vezi i države članice nisu niti tražile ovakve e, zakone. Dakle, što se tiče zelenih, mislim da je prihvatljivo ukoliko ovo, ovaj prijedlog bude odbačen. Također se slažem i s tim da previše u prijedlogu komisije, previše toga e, je prepušteno e, delegiranim aktima. I mislim da to ne bismo trebali prihvatiti. Što se tiče stvari gdje e, je pristup zelenih e, drugačiji od e, pristupa izvjestiteljice, najvažniji odnosi se na našu zabrinutost za bioraznolikost. Dakle, za nas je ključna zabrinutost u vezi s ovim zakonodavnim prijedlogom onaj kojim se treba zaštititi bio, biološku proizvodnju, ali isto tako i prava zemljoradnika na e, upućenu i slobodnu, e, na upućene slobodne odluke, donošenje upućenih slobodnih odluka. E, stvar je dosta problematična za male proizvođače i mislim da bi se moglo ići dalje od ovoga što je komisija predložila. Naime, postoje velika saznanja, brojna saznanja o značaju raznolikosti i ne samo u prirodi, već e, u samoj poljoprivredi. Raznolikost, raznovrsnost naših e, usjeva i sjemenja je jamčevina za promjene u budućnosti koje ne mogu biti u potpunosti predviđene. Dakle, nitko ne zna kakva su svojstva sva svojstva u tradicionalnim vrstama i njihova heterogena svojstva e, u naknadno su od ključnog značaja za razvoj vrsta koje će biti potrebne kada klimatske promjene uznapreduju i u borbi protiv e, katastrofalnih e, bolesti do kojih može doći, potrebna nam je e, ta raznolikost. Eto, neke, neke vrste banana upravo e, su e, korištene u takve, za, za takve potrebe. Dakle, mi se još nismo odlučili, riješili gdje treba povući crtu, no ono što hoćemo jeste da postoji mogućnost e, da oni koji su radili na zaštiti i održavanju tradicionalnih vrsta i poljoprivredne bioraznolikosti, e, želimo da njihov rad i dalje ostane moguć. To je jako važno kada se radi o povrću i e, šumarskim, šumskim vrstama. I općenito, gospođa Juso je predložila način povlačenja crte i ne mislim da ćemo se suprotstaviti tome što je ona predložila. No, postoji još jedna stvar koja je za nas jako važna, to je transparentnost. Moramo se postarati da GMO i drugi problemačni materijali ne budu prokrijumčareni u prehrambeni lanac tako da ljudi koji kupuju i prodaju GMO materijale i druge upitne materijale e, mora se znati, i mora to sve biti transparentno, dakle sljedivo. I mislimo da e, tradicionalna razmjena sjemenja e, far, e, moraju biti isključeni iz ove uredbe. Hvala. Vielen Hvala lijepa kao sljedeća E, pardon, e, ispričavam se, nemamo više izvjestitelja u sjeni, a, nego su se za riječi javili Linda McKevin, Judy Garling, ili vi želite riječ? Da. Da, treba sam e, reći da sam tražila da se javim u ime izvjestitelja E, koji... Gospodin Poks nije tu, neće moći odgovoriti, no on je održao jako koristan odgovor i mogu odgovoriti u njegovo ime. Kad čujete ono što želim reći o ovom prijedlogu, shvatit ćete da ćemo biti jako zadovoljni da podržimo ideju da se ovo vrati komisiji i to na svim temeljima koje je gospodin Pok e, iznio. Dakle, ako je ovo, jako, ako je ovo ozbiljan prijedlog, vrlo ću rado s njim o tome razgovarati, no vraćamo se na neke osnovne stvari tako da možda do toga neće ni doći. Postoji određen broj pozitivnih koraka koji se nalaze u ovom prijedlogu, E, osobito da se na europskoj razini registriraju vrste, što bi moglo smanjiti e, teret, e, trošak registracije, ali može to biti tako samo ako to bude valjano urađeno i bojim se da ništa ovdje nije dovoljno dobro jasno napravljeno jer je sve ovdje dovoljno, nisu više mutno jer nemamo nikakvih, nikakve detalje na raspolaganju. Želimo isto tako vidjeti o kojim se proporcijama ovdje radi i e, to bi moglo omogućiti da se održi e, kakvoća ovog postupka, ali opet ne znamo konkretno o čemu se radi, jer nemamo detalje. Veliki broj delegiranih i provedbenih akata e, su nisu često opravdani i htjela bih da nam komisija pojasni Zašto je tome tako? Mi bismo htjeli dakle čuti zašto su oni to sve predložili. Što više prijedlog da je e, komisiji pravo da e, na neodređeni rok e, koristi te delegirane akte i mi htjeli bih čuti zašto ne smatraju to prihvatljivim. Što se tiče pojednostavljivanja, to je dosta važna riječ i bez obzira na političku opredeljenost e, mislim da smo svi za pojednostavljivanje, no e, to je ovdje nažalost samo obična puka riječ jer ništa nam ovdje ne potkrepljuje tu potrebu i želju da se nešto pojednostavi. Osobito sam zabrinuta e, za povrće i voće i želim ovdje iznijeti jedan, jedan jedno osobno mišljenje moje, a ne Jimovo. E, dakle, nedavno mi je su mi prišli lobisti e, jedne tvrtke sa e, za sjemenje iz Velike Britanije i to je i postoji jedna vrsta kelja iz Sunderlanda koja je uveliko drugačija od drugih vrsta koju e, nikad ne bi koristili komercijalni farmeri jer e, jednostavno to e, nije moguće ali i mali ljudi mislim ljudi obični ljudi to hoće i koriste i to ni u kom slučaju nije isplativo ali ja u svom vrtu to imam i hoću imati i procjenjuje se da bi administrativne procjene bile preko 2500 funti i a oni proizvode, e, dakle za njih bi taj toliki bio teret, a oni proizvode e, samo 600 paketa godišnje, dakle treba, to, bi, e, to bi koštalo 8 do 10 godina zarade, dakle to je vam pameti i za, totalno je vam pameti pomisliti da samo 600 ljudi to koristi i sadi jer ljudi kasnije dijele sjeme. Ali dajte mi recite molim vas zašto ovo mora biti podvrgnuto novoj uredbi. Ovdje nema nikakve koristi od takvoj odluke. Dakle, e, koliko sam shvatila, komisija je obavijestila vijeće da e, je uzelo to razmatranje. Ovdje govorim o svim potrebama e, za registracijom i mi bismo htjeli vidjeti i razumjeti kako su oni to zamislili, te modifikacije, izmjene prije nego što počnem, prije nego što ovaj prijedlog dođe na glasovanje. I ukoliko je tome tako, ako su oni to e, ponovno uzeli razmatranje, onda da su cjelokupnu logiku e, ponovo uzeli u razmatranje ili samo radi ovdje o članku 50. Inače, e, kriteriji o, o inkluziji vrsta e, iz dodatka prvog mogao bi omogućiti svim vrstama da budu dodane. E, komisija je e, razjasnila, e, objasnila da to ne namjerava raditi, ali to je opet kontradiktorno. U amandmanu 21. gospođa Juso traži reviziju, to je od pomoći, ali u svakom slučaju meni se čini da bi taj članak 11. trebao biti u potpunosti izbrisan. studija utjecaja ne postoji i treba vidjeti kakva je utisak i e, jednostavno nije obavljen nikakav ozbiljan rad o financijskom utisku i e, studija utjecaja od, postoji veliki problem za e, PRM proizvode, za postojeće mjere su e, problematične za e, povrtlare, za voće, e, to su neke stvari koje su već uklonjene i mi već, postoji sustav koji funkcionira, a mi sad hoćemo toga riješiti. Zašto? Komisija i dalje nudi da se promjeni opet nešto što nije jasno od koje će koristi biti i umjesto osim, osim ako nije samo cilj još veća kontrola, ne vidim, ne vidim zašto. Zašto bismo trebali pristati tako što i konačno, ako dođemo, dođe do toga, gledat ćemo e, kako pojednostaviti cjelokupni tekst, veliki broj članaka, na primjer 36 o e, e, nišama, ne treba biti toliko širok, veliko opširan, može to sve biti jednostavnije rečeno i da mi bismo trebali na tome poraditi. Hvala. Hvala lijepa Judy Gerling. Sada je na redu Linda McKeven. Hvala predsjednavajući. Ovo je dakle drugi e, zakon koji je predstavlja zapravo ogroman paket E, cilj svega ovoga je da se pojednostavi situacija, međutim, to je zapravo jako varljivo jer ćemo dobiti toliko provedbenih akata da će se to vjerojatno, odnosno delegiranih akata da će se vjerojatno sve zakomplicirati na kraju. Ja mislim da delegirani akti nisu dobri kada se pokušavaju riješiti problema, a mi u parlamentu moćemo jednom e, odbiti amandmane E, sličnu stvar smo imali sa e, e, radnim satima pilota, s radnim vremenom pilota gdje nismo ništa mogli napraviti na osnovu prijedloga komisije u takvoj formi. I zapravo želim se vezati na ovo što je upravo rekla Judy Gerling koji ćemo mi problem time riješiti? Tako se odnosi kada se uvodi novi zakon. Da li e, postoji neko probleme? Ako, ako problema ne postoji, onda zašto ćemo imati novi zakon? E, e, mislim, slična stvar je sa zdravljem životinja. Eto, ako smo prije dvije godine neke stvari riješili i sada neće biti ništa drugačije, zašto ćemo to napraviti Zašto trebamo raditi sada? Um, neko kaže da se moramo obratiti odboru za poljoprivredu, ali komisija mora znati kada se neke stvari donose. I meni je jasno da je godinama trebalo da e, komisija e, sačini ovaj paket, ali ne možete očekivati da parlament u roku od pet minuta sve riješi ako je komisiji trebalo Mm, četiri, pet godina. E, mi se više stvari ne možemo prihvaćati na takav način, kao kad se meni govorilo za farmakovigilanciju. Njima je trebalo godinama da to naprave, a sad mi komisija kaže ajde se požurite s tim. Takve stvari ne možemo više prihvaćati. Dakle, kada govorimo o ovim različitim e, sortama ornamentalnog bilja i e, Znamo koliko će to puno novca koštati, a jako malo će se kroz to dobiti. E, nadam se da ćete ovo stvari povući u komisiji nakon ovoga što smo upravo čuli od Julie Gerling. Jer e, za u prosječnog vrtlara i e, povrtlara to jednostavno je nešto što kod njih stvara E, otpor prema Europskoj uniji. Molim vas, što im želite postići? Vidim da kolege ovdje se slažu sa mnom. Trebalo se malo više razmišljati o utjecaju svega ovoga prije nego što se ovo počelo e, stvarati. Puno ćemo truda uložiti kako se amandman 11 treba izbrisati. Vidim da ćemo to svi lijepo e, na taj napraviti, ali e, predsjedniče, moram reći da stvarno nije pravi trenutak da se mi ovim dosjeom bavimo na pragu kraja našeg mandata. To se trebalo napraviti puno ranije. E, Karen Karenbach, ja sam izvjestiteljica u odboru za poljoprivredu i jučer smo imali izvješće Silvestris, e, saslušanje sa stručnjacima i ista pitanja su postavljena kao što smo i sada čuli. Zašto nam uopće potreban ovaj zakonodavni akt? I jučer smo e, slušali slične komentare, dakle u principu što se tiče E, trgovanja e, sjemenom Europa ima izvrsno zakonodavstvo e, sa tih dosadašnjih 12 direktiva izvrsno izlazimo na kraj a sada ih se treba pretvoriti u jednu uredbu ako sam dobro shvatila Dakle, ono na što smo do sada bili vrlo ponosni, naime, manevarski prostor na nacionalnoj razini bi se sada zapravo suzilo, odnosno učinilo nemogućim. E, ovdje e, se govori o pametnijim pravilima za sigurniju hranu, to ne razumijem. E, tu se međutim uključuju šumske vrste, i go, sa 250 vrsta bi se e, zakonodavstvo odnosilo na 300 tisuća vrsta, na sve što raste na ovom planetu. Ja ne razumijem smisao toga prijedloga. Danas smo čuli mnogo primjedaba, ja se samo mogu pridružiti e, prijedlozima naše izvjestiteljice. Mislim da je to poruka trebamo E, poslati komisiji. Mislim da nije sada trenutak kratko, e, e, ovako kratko vrijeme prije isteka saziva za ovakve za rad na ovakvim zakonodavnim aktima. Ovo sigurno neće biti korisno. Juče smo slušali o tome zašto biljni reproduktivni materijal mora biti certificiran E, zato što bismo inače kupovali mačka u vreći kako se e, kaže e, međutim ja imam dojam da ovo što nam je komisija sada pred, podastrila kao prijedlog je upravo mačka u vreći jer mi zbog ovog broja delegiranih akata na kraju ne bismo znali što kupujemo kad kupujemo sjeme mislim da ovo e, ne bi, koristilo niti sektoru e, proizvođača biljnog reproduktivnog materijala niti e, potrošačima odnosno konzumentima i mislim da europski parlament ne bi u ovom trenutku trebao raspravljati o ovom prijedlogu hvala lijepa Karnbach. očito trebamo vidjeti kako i što ćemo dalje već se vidi da je ovaj prijedlog komisije izazvao vrlo burne i ljutite reakcije. Ali evo, imate riječ, po tome možete i sami sada nešto reći. Da li netko želi riječ? Ako to nije slučaj, onda ponovo riječ dajem izvjestiteljici. Ah, Mr. Chairman. Hvala predsjedavajući. Evo samo nekoliko primjedbi o tome zašto se predložila ova uredba. Zapravo sve je započelo tako da se krenulo u evaluaciju reproduktivnog materijala E, biljnog reproduktivnog materijala i to su tražile zemlje članice i pitalo se ne bi li se e, situacija mogla bolje riješiti novim e, zakonodavnim okvirom i to je zbog toga što je sadašnji sustav kompletan, sastoji se od 12 direktiva. Neke od njih nisu relativno nove, dio tih direktiva je još iz 1966. i 1970. godine. Mislim da su svega dvije direktive recentnije. Tijekom 30 godina su se dakle stvarali 12 direktiva koje su napravljene i s različitim pristupom u e, različite, u različite stručne okvire, odnosno pozadine. Potrebno je bilo da se 12 direktiva uskladi sa e, Lisabonskim ugovorom, odnosno sa sustavom što ga je uspostavio Lisabonski ugovor. Trebalo je također da dođe do poboljšanja na onim područjima za koje se shvatilo da treba učiniti prilikom konsultacije. Dakle, pojednostavnjivanje zakonodavnog dijela, e, zatim različite zakonodavstvo u zemljama članicama i na nekim drugim područjima. Odlučilo se dakle za jedinstveni pristup koji je potvrđen za vrijeme pripreme akcijskog plana i za vrijeme konzultacije sa zemljama članicama. Iz tog razloga se e, imamo sada ovaj prijedlog i tu se zasnivaju osnovna načela sadašnjeg sustava sa certifikacijom sorti i analizom prije na tržište, ali želi se time omogućiti e, povrtlarima, ratarima i drugim vrtlarima da imaju kvalitetni e, materijel materijal i da se o moguće dobra, dobri genetski aspekt biljaka. Zakonodavno gledano, 12 direktiva koje su sada na snazi one predstavljaju sadašnju zakonski okvir, ali ima i 90 e, sekundarnih akata. U novom prijedlogu delegirani i e, provedbeni akti koji se predlažu, dakle, mi smo pokušali procijeniti kakva bi bila situacija, te smatramo da bi ih bilo oko 30, prema tome trećinu od sadašnjih. Postavlja se također pitanje vezano za određene aspekte sadašnjeg prijedloga. Dopustite mi da nešto kažem o malim tržištima, odnosno niži na tržištu, gdje komisija želi uspostaviti određen sustav kvota, gdje bi se na tržište moglo staviti čitav niz sorti, što je važno za mnoge građane, a isto tako i za zaštitu e, genetske baštine koju imamo mi bismo takva e, mala tržišta e, više usmjerili na dakle lokalna tržišta i e, na kratke na kratki dobavljački lanac kako bismo ih zaštitili. Što se tiče genetski reproduktivnog materijala, on je važan naročito za ekološku proizvodnju posebno s osvrtom na otpornost na određene štetočine. U tom smislu već smo osnovali radnu skupinu koja bi trebala pripremiti buduće, e, buduće sekundarno zakonodavstvo za ovakav heterogene genetski materijal. izvješću e, gospođe Ajuzo govorilo se o registriranju e, klonova e, i moramo reći da to već postoji u nekim zemljama članicama. Postoji klonirano bilje koje već se primjenjuje u određenim područjima ili regijama. Treba se dakle zadržati određena količina registriranja takvog materijala e, u određenim takvim slučajima, ali to me se još može raspraviti. Što se tiče audita i testiranja, postoji dvostruki sustav za operatere kojima se može omogućiti da e, da vrše taj nadzor, ali prije toga ih e, nadležno tijelo im treba izdati certifikaciju. A nakon toga nadležno tijelo će nadzirati e, ta inspekcijska tijela kako bi ustvrdili da se oni i dalje pridržavaju propisanih uvjeta. Inspekcije koje će raditi nadzorna tijela e, provodit će se također na, i na osnovi sumnje da se e, neki materijali ne udovoljavaju pro, odredbama ove direktive. Uvijek se e, može tražiti da E, ako e, je potrebno da nadležna tijela sama izvrše ovakve operacije. Hvala lijepa. Za kraj dajem riječ izvjestiteljici. Muchas gracias. Eh, e, puno hvala, ja sam vrlo pažljivo slušala sve što su kolege rekle. Složim se u velikoj mjeri poslati prijedlog, pošaljemo natrag prijedlog komisije jer ovoj tekst nitko nije tražio. E, tražili smo možda neke izmjene toga, ali nitko nije uopće tražio da se takav prijedlog napravi. Ovdje su e, vrlo objedinjeni vrlo različiti sektori. Recimo, sve što se odnosi na šumarstvo trebao bi biti u jednom zasebnom propisu. Nećemo e, sada smjeti dopustiti da se stvore paralelna tržišta, jer trgovane biljem i sjemena je zapravo u rukama malih i srednjih poduzeća. Što se pa klonova tiče, postoji definicija kloniranja koja je ispravna, jer je ona u skladu s e, definicijom Međunarodne agencije za zaštitu biljnih vrsta. Ali to e, se odnosi i na različite genotipe u okviru iste sorte. Klon jest biljka koja je identična jednoj drugoj biljki. Za klonove postoje dve vrste etiketa u fitosanitarnoj putovnica e, postoji e, također mogućnost da se neka sorta nazove klonom. Dakle, može se certificirati takva vrsta i isto tako mora se uvijek reći koji je izvor klona. Prema tome, ovakav prijedlog komisije koji se odnosi na klonove zapravo e, mi se čini beskorisnim. Najbolje bi bilo da e, klonovi izađu iz ovog e, zakonodavnog paketa. Molim da me podržite u ovome. Hvala. Hvala lijepa. Rok za ulaganje amandmana je 10. prosinca 22. i 23. siječnja ćemo glasati. Na odboru Agri će se glasati u veljači ožujku, a vjerojatno i e, poslije toga na plenarnoj sjednici. Vidimo se sutra na glasanju. Želim svima ugodnu pauzu za ručak i dobar tek. U 15 sati nastavljamo sa radom i to glasanjem. Hvala lijepa.